Proszę Państwa, we should start. Moramo početi. Imam, e, imamo danas važno saslušanje u, o Brexitu i trebamo rezervirati što je moguće vremena za to. Pa mislim da možemo polako početi. Prvo neke uvodne primjedbe, najave. pričekat ćemo e, još neke kolege i kolegice. E, nacrt dnevnog reda nema primjedbi, prema tome ga smatramo usvojenim. Danas, e, današnji sastanak se prenosi preko interneta. Imamo prijevod na 16 jezika. I ako nema primjedbi, smatrat ćemo da su zapisnici od 2. i 9. i 10. prošlog mjeseca usvojeni. Europski e, e, korpus solidarnosti mišljenje koje trebamo usvojiti. 66 amandmana smo dobili. To su mogućnosti za mlade ljude da rade dobrovoljno u zajednici po cijeloj Europi. E, kult je e, nadležni odbor za ovo slijedimo e, to pravilo 53.4 u ovom postupku. Nemamo pravog izvjestitelja i, i nemamo ni nacrta mišljenja. Dobili smo nekoliko amandmana. kao predsjednik e, ovog odbora sam ja neka vrsta izvjestitelja. Kao uvod bih želio reći da će e, odbor kult glasati u siječnju. Za plenarno zasjedanje još nemamo datuma. Idemo sada na glasanje. Vidim da nemamo pitanja. Amandman 34. Tko je za? Molim dignite ruku. Tko je protiv? Odbijeno. 33. Za. Protiv. Odbijeno. 31. Za. Usvojeno. 32. E, za. Usvojeno. 35. Za. E, protiv odbijeno 36 za protiv odbijeno 37 za usvojeno 38 za usvojeno 39 za usvojeno 40 za protiv provjerit ćemo otvaram glasanje Zatvaram glasanje. Odbijeno jednim glasom. 41 za. Protiv. Odbijeno. 42 za. Usvojeno. 43 za. Usvojeno. 44 za. Protiv. Provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. E, čestitam gospodinu Kaputu koji je odsutan. 45 e, za, usvojeno. 46 za, usvojeno. 47 za, usvojeno. 48 za, usvojeno. 49 za, usvojeno. Amandman 50 za, usvojeno. 51 za, usvojeno. 52 za, usvojeno. 53 za, protiv. Provjerit ćemo, otvaram glasanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 54 za, usvojeno. 55 za, usvojeno. 56 za, usvojeno. 57 za, protiv. Provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 58 za usvojeno, 59 za usvojeno, 63 za protiv odbijeno, 64 za usvojeno, 65 za protiv odbijeno, 66 za protiv odbijeno. Amandman broj 1 za, usvojeno. 2 za, usvojeno. 3 za, usvojeno. 4 za, usvojeno. 5 za, usvojeno. 6 za, usvojeno. 7 za, usvojeno. 8 za, usvojeno. 9 za, usvojeno. 10 za, usvojeno. 11 za, usvojeno. 12 za, usvojeno. 13 za, protiv, odbijeno. 14 za, protiv, provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje odbijeno 15 za, protiv, odbijeno 16 za, protiv, provjerit ćemo, otvaram glasanje, zatvaram glasanje. Odbija se. 17 za, usvojeno. 22 za. Protiv. Odbijeno. 23 i 24 za. Uzvojeno. 25 za. Uzvojeno. 23 i 23 od, provjeravamo. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 25 za, usvojeno. 26 za, usvojeno. 27 za, protiv, odbijeno. 28 za, Amandman 30 za, usvojeno. Sada idemo na konačno glasanje. E, mišljenja sa amandmanima. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Možda da se zahvalim autorima amandmana jer nemamo izvjestitelja. Hvala vam na ovom glatkom glasanju. Idemo na točku pet našeg dnevnog reda. Ivan Jakovčić je ovdje u, s nama. Dobrodošli. On je autor e, mišljenja Eh, još se uvijek sjećam eh, odličnog maslinovog ulja koje sam kušao u Hrvatskoj. Eh, vi ćete nas uvesti, kolega, u ovu temu. Dajem riječ gospodinu Jakovčiću. Izvolite. Thank you, Chair. Permit me at the moment when there is still some noise in this hall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 Dakle, e, e, e, imamo izvjestitelj EPP-a ne može biti ovdje s nama pa ću govoriti u njegovo ime. Tema maslinovo ulje i stolne masline su za moju zemlju ključni. Zahvaljujem izvjestitelju ja bih e, govorila o tom sporazumu e, kako bi parlament mogao dati svoje mišljenje. Ratifikacija kroz e, dom je samo formalna stvar. Izvjestitelj je govorio o tome da je potrebno da stvorimo novu kategoriju za maslinovo ulje, to jest ekstra eh, djevičansko maslinovo ulje. Ne znam što kažu proizvođači njegove zemlje, a proizvođači moje zemlje kažu upravo suprotno. Kažu da već imamo dovoljno problema europski eh, potrošač ima mnoge eh, probleme kad treba razlikovati između djevičanskog i ekstra djevičanskog maslinovog ulja. Već su tu dovoljne teškoće. Stoga za nas to opravdanje nije dobro. E, e, znate da u Španjolskoj imamo e, mnogo i maslinovog ulja, ono je vrlo dobro, proizvodimo ga u mojoj regiji. gospođa Aguilera je ovdje također Htjela bi čuti i njezine, njezino mišljenje. ovaj prijedlog bi doveo do suprotno kod onog što se predlaže. E, gospodin Des ima riječ. Hvala lijepa predsjedniče. Ja bih e, e, htio čuti gospodinu Aligera. u Njemačkoj ne proizvodimo maslinovo ulje, naravno. Ne znam, kao što je kolegica e, rekla, i ja bih htjela reći izvjestitelju koji predlaže ovo, ovaj novi, novu novu oznaku eh, da ova nova kategorija to, to ka, kažeš da to sektor traži, ali u mojoj zemlji, u dijelu koji ja poznajem, nema tog traženja. E, ako uvedemo novu kategoriju, onda imamo e, istu, isti problem kao i uvijek više zabune kod potrošača. Veliki e, prodajni lanci, trgovački lanci imaju veliku ponudu, imaju koji puta i vlastite E, kategorije imaju e, intenzivno ulje, slatko ulje, gorko ulje i tako dalje. E, na tržištu vlada velika zabuna. To je u najmanju ruku ono što mi sektor kaže. Kategorije su već dobro definirane. Dodatna kategorija E, neko non plus ultra e, maslinovo ulje. Mislim da bi to dovelo do još veće zabune. Naravno imamo e, različita maslinova ulja, to je točno. Ako se plati 4 eura za ekstra djevičansko ulje ili 30 eura, to je velika razlika, ali to nema nikakve veze sa sektorom ni sa poljoprivredom to je pitanje velikih e, prodajnih lanaca. E, ima zemalja u kojima se maslinovo ulje tradicionalno malo koristi. E, to onda diže cijenu. Kao što sam rekla, to je problem trgovine. Iskreno govoreći, u, Istri je to možda malo drugačije. Naglašavam još jednom. E, naglašavam još jednom da se na vašem području u Istri proizvodi odlično ulje, ali nova kategorija ne znači dodanu vrijednost za sektor. Ne, to mi se ne čini. Možda za komercijalizaciju e, ili za velike e, prodajne lance, ali za proizvodnju ne oni se tome protive jer kažu da bi dovelo do zabune, e, do veće konfuzije. E, sok od e, maslinovo ulje bez kemijskih dodataka, djevičanskog ulje, to je velika vrijednost. Poštujem vaše mišljenje, ali za nas, za Španjolsku, nije, ne bi bilo dobro da uvedemo novu kategoriju. Samo zabuna u sektoru. E, za proizvođače to ne bi bilo dobro. Oni to nikad nisu tražili. E, e, ekstra djevičansko ulje, djevičansko ulje, rafinirano ulje, to je jasno definirano. Imamo i druga ulja koja su jasno definirana i stoga smatram da to nije dobar prijedlog i ja se slažem s kolegicom e, to nije traženje mojeg sektora hvala gospodine Des, što ste mi dali prednost hvala, hvala vam e, predsjedniče e, dvoje španjskih kolega se javilo, a na prvi pogled mi se činilo jako simpatični komentar gospodina Jakopčića. Meni se činilo da ako postoji ovakav proizvod koji se može prodavati u visokom cjenovnom razredu, da je to dobro. Ja nisam stručnjak za masline, ali ako gledam na području mljekara, imamo jednu premium marke. Pored bio marke imamo i premium marke i tu smo imamo skoro 60 milijuna eura e, prometa i naravno je prihod tu mnogo veći nego kod standardnih mljekarskih proizvoda. Zato mi je ovo bilo simpatično, ali naravno ne poznajem ja baš situaciju na licu mjesta. E, bili smo i u Južnoj Italiji i kada stojite pred maslinovim stablom koje je staro 2000 godina imate doista strahopoštovanje prema tom stablu i mogu si zamisliti da sa tako starog stabla da se e, maslinovo ulje može prodavati u visokom cjenovnom razredu. Rečeno je već da njega takvih, takvih starih stabala godišnje košta 50 eura, dok kod mladih stabala je možda njega 5 eura godišnje. Tako da ima smisla da se to maslinovo ulje treba prodavati po visokoj cijeni kako ne bi u konačnici e, nestalo, nestala takva proizvodnja. Čini mi se zato da je E, prijedlog kolege Jakopčića ima smisla, ali dobro, neka kažu više kolege iz zemalja e, gdje se proizvodi maslinovo ulje, jer mi u Bavarskoj usprkos klimatskim promjenama još uvijek to ne radimo. ok ale szczegóły Dobro ali podatak od pet u odnosu na 50 eura je podatak koji govori sam za sebe, gospodin Ferrand. Oui, Ferrand, voilà. Da, ja se zovem Ferron kao maršal. Gospodine predsjedavajući, ovo je jako važna tema. Bili smo taoci određenog broja E, određene e, količine bez carinskog izvoza. E, hvala izvjestitelju kojeg podržavam. Međutim, kvaliteta da, standardi da, kontrola da, ali za mene mislim da je jako važno osigurati prevenciju prijevara, faranja, vezano uz podrijetlo. Nismo dakle osim ako kupujete izravno od proizvođača, vrlo često e, smo žrtve prijevara različitih industrija i e, poduzeća e, koje spajaju, odnosno kombiniraju, miješaju različite vrste ulja. I ono što moramo osigurati je to da smo sigurni da proizvod koji dobivamo je proizvod određenog podrijetla. Hvala. Hvala vam. Nitko se drugi nije javio za riječ, pa onda dajem riječ ponovno gospodinu Desu. Hvala. Htio bih se ponovno javiti za riječ. Nisam proizvođač e, maslinovog ulja, kao što sam već rekao, ali ga doista volim konzumirati. Bio sam u Italiji i zavolio sam tamo to, taj proizvod i svaki dan ga konzumiram. Ne možemo li možda e, taj premium brand povezati sa starim stablima. Ja bih bio doista spreman platiti više za to maslinovo e, ulje ako znam da time dajem doprinos da budem siguran da ta stoljetna stabla prežive. Evo, to je samo jedan prijedlog osobe koja nema puno informacija o tome jer pogotovo ako bi starosta bala dobila e, dovodila do e, bila zaštićena pa da možda bi onda cijena e, španjolskog ulja narasla i do 100 eura po boci gospodin del Castro samo sam htio objasniti nešto ja se nisam javio za riječ, e, Klara i Haran su već rekli ono što je važno. Treba razlikovati nekoliko stvari, Albert. Prva stvar, jedna stvar je međunarodna klasifikacija, svima nam je ona poznata. Tu su utvrđene različite kategorije maslinovog ulja, ekstra djevičanstvo, djevičansko, djevičanstvo, djevičansko i e, ulje komine. Međutim, drugo pitanje je dobrovoljni privatni program, na primjer e, proizvođačem e, ulja iz Apulije koji koriste ta stara e, stabla i imaju privatne brendove za to i oni prodaju djevičansko ulje sa tom posebnom oznakom. Međutim, to nije dio međunarodne klasifikacije. Na to sam htio skrenuti pozornost. Međunarodna klasifikacija je takva kakva je. Osim toga ili tome možemo do, nadodati privatno brendiranje ili kolektivno brendiranje kojim bi se istaknula određena karakteristika ulja ili recimo regija ili nešto, nešto slično. Kad je riječ o oznakama podrijetla, tu postoje primjerice planinski sirevi. Dakle, to je jedna dodatna opcija. Međutim, time se ne mijenja e, cijeli sustav. Zato što bi to dovelo možda do stvaranja određene zbuke, e, zbrke, o tome se radi. Možda možemo e, sada dati riječ komisiji. Želite li nešto reći, gospodine? Izvolite. Hvala, gospodine predsjedavajući, hvala. Hvala gospodinu Jakovčiću isto tako na izvješću. Mi smo doista jako zadovoljni što nas možete podržati u sklapanju međunarodnog sporazuma Moram reći da je to za nas bio težak zadatak. To je novi sporazum u međunarodnoj sferi i novi sporazum predstavlja veliko postignuće u smislu članka 18. Dakle, radi se o trgovini ovim proizvodima na međunarodnom planu. Hvala vam doista na podršci koju ste iskazali. Isto tako, htio bih naglasiti da smo mi doista zadovoljni što možemo započeti s tim novim e, sporazumom koji se od 1. siječnja ove godine e, e, privremeno primjenjuje, a od iduće godine možda bi se moglo početi s definitivnom primjerom primjenom. Isto tako jutro ste dosta živahno raspravljali o pitanju dodatnim kvalitativnim standardima. Moram priznati da je to dosta osjetljivo pitanje. E, u načelu postoje tri kategorije. Ekstra djevičansko, djevičansko i e, ulje komine. I kao što svi znate, e, to su tehnički standardi e, koji su definirani u različitim e, dodacima i na toj osnovi e, postoje standardi kvalitete ovdje u Europi i na međunarodnom planu zato što se događa jako puno međunarodne trgovine. Ne samo da izvozimo jako puno visokokvalitetnog maslinovog e, ulja iz Europe u ostatak svijeta, već ga puno i uvozimo. Dodavanje još jednog standarda je nešto o čemu moramo raspraviti, ali neovisno o tome e, o čemu se radi, mi o tome moramo razgovarati u Međunarodnom vijeću za maslinovo ulje a to bi, treba, to bi zahtijevalo i, i pristanak drugih partnera. To nije isključeno, mi to možemo učiniti i mi ćemo to učiniti ako bude potrebno, ali e, moje osobno mišljenje, a mislim da je i mišljenje velikog broja tradicionalnih proizvođača, postoje e, drugi načini da se istaknu druge osobine, dodatne osobine e, ulja bez mijenjanja ovog standarda. Pritom mislim na 120 oznaka zaštićenog e, porijekla, e, zatim e, su tu i oznake PGA, znači zaštićeno zemljopisno porijeklo. Dakle, ne radi se o mješavini različitih sorti, već se radi zapravo o jednoj E, sorti e, koju ili vrsti koju možete promovirati i to može vam biti dodatan plus u prodaji. I nema jamstva da kad pogledamo ova stara maslenova e, stabla, dakle ona su jako lijepa, ali ne postoji dokaz da je njihovo ulje kvalitetnije. dakle, kad se provode tehničke provjere kvalitete, moraju se poštovati e, organoleptička svojstva e, kao i provoditi e, kemijska analiza da bi se utvrdila kvaliteta. Izvjestitelj je također spomenuo pitanje kako ćemo u budućnosti podijeliti posao između vijeća i komisije u okviru međunarodnih sporazuma to nije specifično pisanje vezano uz e, ovo pitanje. Moram reći da i dalje traju razgovori između dviju institucija i e, pogotovo se tu radi o razgovorima između e, dviju pravnih službi. Dosta sam optimističan, mislim da ćemo doći do zaključka kojim će ovaj problem biti riješen na način da e, budemo operativni, pogotovo u okviru e, vijeća za maslinovo ulje, jer je ovo jedno od najživahnijih i e, najvažnijih međunarodnih tijela za promicanje određenog proizvoda u svijetu i kako bismo zajamčili našim potrošačima najviše standarde kvalitete za proizvode koje kupuju. Hvala. Hvala. A sada predajem riječ gospodinu Jakovčiću. Izvolite. E, kolegice i kolege, drago mi je da e, nitko nije bio protiv da se da zeleno svjetlo za potpisivanje e, i sklapanje ovoga međunarodnog sporazuma o maslinovom ulju i stolnim maslinama iz 2015. i prema tome naš odbor prihvaća ovo mišljenje koje jedino formalno pravno obvezujuće sve ostalo je jedna e, po meni vrlo kvalitetna rasprava koju smo imali koja me ne iznenađuje i koja je bila i očekivana e, ja sam samo htio na neki način dati do znanja da iz razgovora sa e, nekim zemljama članicama i nekim proizvođačima ja sam bio u kopa i razgovarao sam sa njima postoje naravno i u kopa razmišljanja različita razmišljanja i meni je to potpuno jasno potpuno razumljivo ali ja mislim da je dobro da otvorimo taj proces razgovora i da pronađemo načina da li će to biti način koji sam ja predložio jednoga dana naravno ili, neki drugi način da zaštitimo porijeklo jer je zaista kao što svi znate najbolja maslina ulja se proizvode i praktički isključivo na teritoriju europske unije i to je zaštita naših proizvođača ne nekih drugih proizvođača koji često imaju svoje ulje maslinovo ulje na našem tržištu i nazivaju ga ekstra djevičansko a mnogi kažu da ima velikih problema u toj kvaliteti i to mi među nama svi jako dobro znamo kad dolazi iz južnog dijela mediterana ulje na naša tržišta e, može biti svašta jer to podupiru i na neki način trgovci maslinovim uljima toleriraju E, međutim meni nije cilj nikoga napasti meni je cilj samo zaštititi što je moguće više proizvođače najboljeg maslinovog ulja na svijetu a to su europski proizvođači maslinovog ulja i naći načina da oni budu zadovoljni i, da potrošači budu zadovoljni. ja se jedino što se s kolegicama ne slažem je u tome da e, e, će time biti još veća konfuzija na tržištu. tu je jedina razlika među nama. po meni puno veća je konfuzija kada se ista kvaliteta prodaje u toliko različitoj cijeni kao što danas imamo cjenovne razrede od kao što sam rekao od četiri do trideset eura ili možda i više čak. dakle ja mislim da tu e, e, moramo biti e, objektivni i prema potrošačima koji su zaista zbunjeni kako mogu istu kvalitetu plaćati tako različito. tu mislim da ima problema i oko toga bih volio da nastavimo razgovore. u svakom slučaju želim se na kraju zahvaliti svima na vrlo otvorenoj diskusiji mislim da je to upravo najbolji način da iskreno i otvoreno razgovaramo među nama da svatko štiti na neki način i svoje nacionalne interese interese svojih proizvođača ali da možda otvorimo raspravu i na način da uzmemo u obzir sve elemente jer fifteen vrhunske proizvodnje maslinovog ulja na svijetu pripada europskoj uniji i mislim da tih fifteen što je velika, velika količina a to je procjena e, nekih talijanskih kolega e, ovaj, mislim da treba to na neki način uzeti u obzir i početi o tome otvoreno razgovarati među nama da na neki način pomognemo, pomognemo našim proizvođačima i potrošačima. Hvala vam. E, kao što ste rekli, ovo je samo postupak e, davanja pristanka. i mislim da je naše stajalište tu sasvim jasno. Daćemo svoj pristanak za ovaj sporazum. Kao što znate, odbor INTA je tu nadležan odbor. Usvajanje nacrta mišljenja e, će biti obavljeno na idućem sastanku 4. prosinca. Sada zaključujem ovu točku dnevnog reda i sada možemo prijeći na raspravu o Brexitu. Mislim da nam je potrebno nekoliko e, minuta da se pripremimo. tako da ćemo napraviti tehničku stanku od samo pet minuta prije početka saslušanja, ali doista samo kratku pauzu od pet minuta.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 odnosno to su teme koje ćemo obuhvatiti. Radionica je organizirana na naš zahtjev, koordiniraju Odjel za politike P kao što znate, pregovori o Brexitu, o budućem odnosu između Europske unije i Ujedinjene kraljevine idu dalje, ali je napredak jako e, mali i stoga je odjel za politike B i Komagri su organizirali ovu radionicu koja se naziva e, potencijalni učinak Brexita e, na proračunska trgovinska institucionalna pitanja. Svrha je razmotriti glavna proračunska e, trgovinska institucionalna pitanja vezana uz Brexit. Radionica će biti strukturirana u tri dijela, mogući učinak Brexita na proračun Europske unije i osobito financiranje ZPP-a. Govornici su Eulalia Rubio i Jorg Haas iz Instituta Notre Europe, Jacques Delors. Drugi dio Europska unija i Ujedinjena kraljevina poljoprivredna trgovina, situacija i mogući učinci Brexita. Ovdje će predavači biti gospođa Cecilia Belora i gospodin Jean Fouquet. iz Centra za međunarodna istraživanja i ekonomsko modeliranje u Parizu. I treći dio moguća prijelazni aranžmani vezani uz poljoprivredu u svjetlu budućih odnosa između e, Europske unije i Ujedinjene kraljevine institucionalna pitanja. Gospodin Alan Matthews, koji je naš čest gost ovdje. Profesor Evajas poznajemo već čitav niz godina i drago mi je da ste opet s nama. Ići ćemo sljedećim redoslijedom. Svaki govornik dobit će maksimalno 20 minuta za prezentaciju, a nakon svake prezentacije otvorit ćemo mogućnost postavljanja pitanja i naravno odgovora e, i na kraju ćemo imati otvorenu raspravu na sve tri teme. Raspravljat ćemo o sve tri teme, a na kraju ćemo imati općenitiju raspravu. Nadam se da se možemo držati ovog sustava i ovih pravila. Sad ću dati riječ gostima. Prvo na temu proračuna. Izvolite. Hvala, hvala što ste mi dali riječ, hvala što ste nas pozvali na sudjelovanje u ovoj radionici. Naš je naš dokument analizira proračunske posljedice Brexita, znači učinak na proračun Europske unije, osobito na financiranje ZPP-a. Na početku prezentacije, odnosno studije, Imamo veliki prvi dio analiziranje učinka Brexita na proračun Europske unije gdje smo se usredotočili na dva efekta. Prvo je e, takozvani jednokratni efekt, takozvani e, račun e, samog Brexita, cijena Brexita, a drugi strukturalni efekt, a to je manja koji nastaje zbog Brexita dalje. Sljedeće je učinak Brexita na potrošnju E, odnosno na rashode ZPP-a i financiranje ZPP-a i na kraju imamo zaključke i preporuke. Prije nego što e, kažemo nešto ova dva efekta koja smo analizirali, e, treba naglasiti da će Brexit naravno imati različite posljedice na proračun EU, Osim ova dva efekta koje smo već spomenuli, a to je ta cijena Brexita i strukturni učinak, postoje i drugi učinci kao što je kvalitativni učinak e, gdje e, se može promijeniti dinamika pregovora u Europskom vijeću, e, a može se dogoditi vrlo je jasno da će postojati i relativni učinak, znači povećanje proračuna Europske unije u relativnim okvirima kao postupak e, e, bruto nacionalnih dohotka, što znači da čak i ako se prilagodimo ako i zapravo uračunamo i onu, onaj manjak koji nastaje zbog Brexita, čak i ako to e, preračunamo, još uvijek ćemo imati proračun, relativno veći proračun Europske unije. Relativna veličina proračuna je nešto što se koristi u e, pregovorima kao važan zahtjev. I to je efekt koji moramo uzeti u obzir. I zadnje, ali ne najmanje važno, učinak na vlastite resurse, jer e, e, eliminacija ovog popusta za Ujedinjenu kraljevinu može izmijeniti sustav korekcija i možda će doći i do veće reforme cijelog sustava. Ako pogledamo jednokratne učinke, takozvana cijena Brexita, Ujedinjena kraljevina E, očekuje se da plati svoj dio financijskih obveza koje zajednički poduzimaju države članice Europske unije. Radi se zapravo o podmirenju prošlih dugova e, vezano uz bilo kakve tranzicijske prijelazne sporazume ili partnerstva između e, Ujedinjene kraljevine Europske unije. U tim trenucima raspravljalo se o cijeni Brexita. Još, u prvoj, još smo u prvoj fazi pregovora o Brexitu i možda ste svjesni da ova prva faza još nije završena i pitanje financijske nagodbe je zapravo glavna prepreka u dovršetku tih pregovora jer postoji još uvijek velika razlika u mišljenjima između Ujedinjene kraljevine i Europske unije ne samo oko toga kolika će biti ta cijena već i oko pravne prirode tih zahtjeva u lipnju 2016. E, izdano stajalište Europske unije gdje se smatra da e, Ujedinjena kraljevina treba otplatiti neke dijelove glavnice i dane su procjene procjene, odnosno nije još dana konačna brojka, ali procjene se kreću između 55 i 75 milijardi. S druge strane, Tereza May je u e, svom govoru u Firenci spomenula kompromis e, da se ne prisili bilo koju državu članicu da poveća e, svoj doprinos u ostatku višegodišnjeg financijskog okvira i govorila je o tome da se zadrži nekih 20 milijardi eura kao doprinos Ujedinjene kraljevine. Naravno, to je velika razlika u e, predviđenim iznosima, e, ali nije samo to upitno, već je i priroda e, te cijene bitna i pravne posljedice toga. Bilo je nekih nedavnih e, promjena u tisku. E, čini se da je Ujedinjena kraljevina e, možda i spremna povećati taj svoj doprinos, no ondje gdje još postoji sukob je da Ujedinjena kraljevina inzistira da se poveže plaćanje tog doprinosa sa pregovorima o prijelaznim periodima. Jasno je da iz perspektive Ujedinjene kraljevine je mnogo lakše predstaviti to kao neku vrstu prijelaznog plaćanja vezano uz prijelazne rokove, no što se tiče Europske unije, tu trebamo biti oprezni da se taj sporazum e, poveže sa prijelaznim ugovorima jer bi to moglo pomoći Kraljevini da taj novac koristi za pregovore u drugoj fazi. Što se tiče obveza, postoje čitav niz obveza, neću sad u to sve ulaziti, ali bilo je dosta e, riječi o mirovinama u početku kad se govorilo o tome, no što se tiče e, iznosa to nije najveći dio toga. Najveći dio je vezan je uz, e, uz e, druga pitanja. Dva su pitanja koja su sporna. Jedno je treba li e, E, Ujedinjena kraljevina platiti sve svoje preostale obveze iz višegodišnjeg financijskog okvira koje još nisu u proračunu, jer neke od njih su već uključene u godišnje e, proračune Europske unije, ali još nisu izvršene. To je taj slavni RAL i e, ako Ujedinjena kraljevina, ako taj se Brexit dogodi 2019. onda je možda manji spor, no pitanje je da li e, da li Ujedinjena kraljevina treba platiti e, sve e, svoje rashode koji su uključeni u višegodišnji financijski okvir, ali još nisu uključeni u godišnji proračun. Što se tiče stajališta Europske unije, Europska unija smatra da trebaju platiti sve svoje obveze no, govor e, iz Firence e, Tereza May također e, ukazuje na to da su se manje više dogovorili oko toga. Što se tiče obveza koje su se materializirale ili nisu u budućnosti, Ujedinjena kraljevina će morati pokriti veliki paušal u početku da se pokrije potencijalni gubitak koji se može dogoditi u budućnosti. Iz perspektive ZPP-a i potrošnje u okviru ZPP-a. Jasno je da je učinak ovdje različit. Ako zamislimo situaciju u kojoj e, <clears throat> Ujedinjena kraljevina plati RAL samo u trenutku povlačenja, onda je, su svi rashodi za ZPP-a za 2019. i 2020. ugroženi. No, ako Ujedinjena kraljevina plati e, svoje obveze koje e, još nisu u proračunu, ali su priznate kao obveze u konsolidiranim e, računima, onda ćemo imati situaciju gdje će biti očuvani e, rashodi za EARDF jer je to već uneseno kao obveza u e, konsolidiranim računima, ali e, će biti ugrožena e, rashodi EAGF-a. I zadnji scenarij koji izgleda da je najvjerojatniji da ako Ujedinjena kraljevina zadrži svoje godišnji neto doprinos za 2019. i 2020. ali će vjerojatno odbiti platiti za RAL e, za 2020. U tom slučaju svi rashodi iz DPP-a e za 19. i 20. će biti očuvani, ali ćemo imati problema s pregovorima oko sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira, jer ćemo morati pokriti sami sve rashode RAL-a. Idemo sada na strukturne efekte učinak e, gubitka neto doprinosa Ujedinjene kraljevine. Mi smo procijenili pokušali procijeniti taj gubitak. E, teško je to procijeniti jer je neto doprinos Ujedinjene kraljevine varira od jedne godine do druga. E, imamo e, prosjek 2014. do 2016. i došli smo do te brojke otprilike 10 milijardi godišnje. To je otprilike taj gubitak za proračun Europske unije. Mi e, pretpostavljamo u ovom scenariju da je to takozvani hard Brexit gdje nema nikakvih doprinosa Ujedinjene kraljevine nakon 2020 kako eh, nadvladati ovaj manjak uslijed eh, Brexita. Imamo različite scenarije. Analizirali smo učinak različitih država članicama eh, u različitim scenarijima. Jedan je povećanje doprinosa država članica, drugi scenarij je smanjenje potrošnje, znači u okviru ZPP-a i i pitali smo se naravno što će se dogoditi u slučaju da ne bude postignut dogovor u okviru pregovora u višegodišnjem financijskom okviru. Naravno, postoje različiti scenariji u okviru svake ove točke, no nismo ih sve analizirali, ali rado ćemo odgovarati na vaša pitanja. Ako se govori o učinku tih scenarija, ako odlučimo povećati naše doprinose kako bi se pokrio manjak od Brexita, ovdje se vidi e, učinak u smislu postotka nacionalnih e, doprinosa, a u donjem dijelu je apsolutni učinak u neto bilanci. Vidite da je najveći neto e, platitelji su više pogođeni, ali, ako relativno pogledate, najpogođenije države članice su one koje zapravo imaju, koje koriste popust, e, takozvani UK popust, koji jer neće više moći sudjelovati u plaćanju tog popusta za Ujedinjenu kraljevinu. Eliminacija tog popusta dovodi do ove korekcije. To su Njemačka, Nizozemska, Švedska i Austrija u e, relativnim okvirima njih više pogađa ovaj scenarij broj 1. U scenariju broj 2 pitali smo se što će se dogoditi ako prilagodimo se tom manjku smanjenjem potrošnje. Ovdje smo samo ilustrirali teškoće ovog scenarija. 10 milijardi u proračunu od 130 milijardi je značajan iznos i e, mi uspoređujemo ovaj prvi stupac e, i sa načinima da se popuni ta praznina kroz različite programe potrošnje. To je otprilike 20% regionalnog e, potrošnje, 20% potrošnje u okviru ZPP-a, ukupni proračun recimo obzora 2020, dosta je to novca. E, taj scenarij je vrlo težak e, za provesti kao način smanjenja manjka koji nastao usred Brexita. To bi bio značajno rezanje europskog proračuna. I treći scenarij, ako se ne postigne dogovor, tu možemo zamisliti dva scenarija. Jedan je da se moramo prilagoditi e, tom manjku prije 2020. Primjerice, ako ne bude postignut e, dogovor, e, recimo imamo sporazum i imamo mogućnost plaćanja tih doprinosa do 2020. U sadašnjim e, propisima oko višegodišnjeg financijskog okvira kaže se da višegodišnji financijski okvir e, se mora reformira u slučaju e, promjena s ugovorima, ali nema smjernica oko toga kako se to čini. I ako se ne postigne taj sporazum, ono što znamo da ugovor kaže da proračunski e, gornje granice će se nastaviti primjenjivati. Znači one gornje granice za 2019. će se e, primjenjivati i za 2020. To ide na korist neto primatelja, ali e, teško je jer ne znamo da li će neki programi biti odobreni ili ne, pa to nije zapravo dobar scenarij niti za e, neto platitelje, niti neto primatelje. Jörg sljedeći. Sada idemo <clears throat> na specifičnije elemente, što e, to, kako to e, utječe na proračun i na individualne države članice. Pogledajmo sa status quo. Ako gledamo godišnje bilance, e, ZPP ima veliki utjecaj na e, distribuciju proračuna, više nego kohezijski fond. E, Poljska, Rumunjska, Španjolska, Bugarska su veliki korisnici, a imamo neto platitelje, a to su Njemačka i Ujedinjena kraljevina. E, što se dešava nakon Brexita? Kao što je rekla kolegica, imamo račun za Brexit. To bi e, utjecalo na ZPP i prije 2020. Moguće i ne mora biti, ali nakon 2020. ćemo imati manjak prazninu koju treba popuniti. Pitanje je koliko ZPP e, e, doprinosi ovoj e, proračunskoj rupi. Po meni je to jasno. Možemo uzeti neto doprinos Britanije i to je 3 milijarde godišnje i to treba nadoknatiti. Ali manjak je ukupni 10 milijardi. Ako neki drugi programi ne budu rezani, onda će se ZPP morati jače rezati kako će to utjecati na ZPP proračun? To je političko pitanje i rješenje. Kako se može prilagoditi proračun u neto bilancama na, e, za ZPP? E, mi dajemo samo opcije, e, ilustracije ako Europska unija e, odluči da ima trošenje na e, sadašnjoj razini, onda doprinosi se moraju povećati. Imati ovdje apsolutne svote, a gore e, imate utjecaj na potrošnju vlade ili trošak vlade. Bogatije veće zemlje će biti e, najviše pogođene jer će dodatni doprinoti biti zasnovati, zasnovani na e, bruto domaćem dohotku. Austrija, Njemačka, e, Nizozemska, Švedska, one pate jako. Oni gube na rabatu što je e, loše za sve za njih. Njem, Švedska i Nizozemska E, utjecaj je jednak, a e, Italija e, ima dva puta veći bende. Neke zemlje će imati velike prednosti, a druge velike štete. Dinamika je ovdje vrlo složena, E, veliki platitelji će platiti e, više, a korisnici neće e, štetovati. Ako imamo sada miješani rezultat, Poljska i Grčka su pod većim utjecajem, a Njemačka, Austrija koje su imale rabat će manje trpjeti. To nije loše jer nemamo neku koaliciju između neto korisnika i neto platitelja. E, ne zna se hoće li 3 milijarde biti dovoljne. A što ako imamo 10 milijardi? E, to je ekstremni scenarij, ali ukazuje na važne promjene. E, neto korisnici gube u apsolutnim iznosima, naročito u usporedbi na potrošnju vlade. To naročito utječe na neke od siromašnijih država članica, Rumunjska, Bugarska, Litva, e, to je također i politički problematično. Neto platitelji e, dobivaju od ovog scenarija. E, ove balance, e, e, bilance, manjkovi u bilancema se malo e, izjednačuju. Sve to ovisi o rezanjima programa, ali i na detaljima tih rezova. Možete recimo zaštititi siromašnije države od utjecaja. U prvom redu nema E, tehničnog e, načina kako e, vidjeti prilagodbu ZPP-a. Može to biti 3 milijarde, 10 milijardi, možda i više. Nijedan od scenarija nije savršen, svaki ima nedostatke. Ako povećate doprinose, onda će biti neravnoteže veće E, možete utjecati na siromašnije zemlje, na bogatije zemlje, kako to sve uravnotežiti. I na kraju nekoliko preporuka. E, mislimo da moramo biti oprezni kad e, vežemo račun za Brexit sa prelaznim period. Treba zaštititi sve dionike. Nakon 2020. će prilagodba biti E, neophodna. Treba će e, razgovarati o cjelokupnom sustavu proračuna Europske unije. E, vrijeme je vrlo kratko, moramo odmah raspravljati o ključnim elementima kao na primjer dodana vrijednost Europske unije to je e, međutim također i šansa da se proračun i budžetiranje u Europskoj uniji pojednostavne. Hvala lijepa. Drago mi je bilo što sam čuo da postoje i pozitivni učinci iako još oni nisu sigurni. A sada imamo vrijeme za pitanja. Gospodin Agnjo ima riječ, izvolite. Hvala predsjedatelju. Ono što me brine u ovim izvješćima jeste pretpostavka da će e, porezni obveznici u Britaniji da e, platiti ove e, ogromne iznose E, e, o tome nema ništa u e, Lisabonskom ugovoru. Ništa se, nema pravne osnove za ta plaćanja. Ako bih htio biti pošten, moglo bi se tražiti od obveznika da plaćaju do 2020. i preuzeti odgovornost za mirovine jer su e, britanski građani e, zaslužili mirovine u svojim raznim e, dužnostima. Ali ima još jedna strana ove medalje. Imamo velik dio britanskog novca u Europskoj investicijskoj banki. Mi smo dali ogromne zajmove Grčkoj, na primjer, Portugalu to je e, novac e, porezkih obveznika, e, to je zajam i to treba vratiti. Mm, mm, naša imovina u španjolskim cestama, mostovima, novci britanskih porezkih obveznika su tamo. Imamo i naša veleposlanstva Evropske unije Brisel, Strasbourg, Luksemburg. Sve to treba uzeti obzir, prema tome ne dugujemo Evropskoj uniji baš ništa. Pan posel. Ja myślę, że to możemy, może... Možda e, Evropska unija treba e, Velikoj Britaniji platiti e, zbog Brexita i odlaska. Gospodin Gozu, hvala lijepa. Posljedice Brexita su teške bilanca, trgovinska bilanca s Francuske i Velike Britanije negativna za Francusku. E, e, osim na e, području poljoprivrednih proizvoda. Tu smo mi u, plusu. Trgovina s Velikom Britanijom je vitalna za Francuskom. Evropska unija još nije našla načina da sredi ekonomsku razmjenu. Da li će se to napraviti u okviru VTO-a ili u sporazumima o slobodnoj razmjeni. E, e, danas nemamo ni pravne ni komercijalne elemente da bismo to izračunali. Hvala lijepa. Podsjećam vas gospodo, dame i gospodo, da ćemo o trgovini e, razgovarati u sljedećoj temi. Sad govorimo samo o proračunu, prema tome držimo se te teme. Gospodin Flanagan ima riječ. Hvala lijepa. E, jasno, kao zastupnik iz Republike Irske ova, ova je tema od ogromne važnosti za mene. Slušajući brojke koje ste spomenuli, e, imamo potencijalne teškoće u razvoju događaja. E, politič, političko rješenje je spomenuto da kako će to utjecati na ZPP, da je to politička odluka. To je zanimljivo, ako ljudi koji plaćaju taj novac, porezni obveznici, ako oni smatraju da dobivaju e, vrijednost za svoj novac, a, ali ako i dalje gledaju kako se bogati dalje bogate, e, kraljevske kuće se bogate, onda e, ih nećete moći uvjeriti da ulažu novac u ZPP jer ne dobivaju ništa za uzvrat. Ako želimo održati pritok novca u ZPP, onda on treba dati novac malim farmerima, a ne ogromnim posjedima. E, onda ćemo moći uvjeriti i zastupnike i evropski sustav da e, novac e, za poljoprivredu treba maksimizirati. Naravno, naravno ako to ide onima koji rade na poljima. Ako je to situacija gdje ne, ne budemo imali dosta novca, e, moramo garantirati da e, novac koji ostane i ode malom čovjeku Imamo situaciju i to se stalno ponavlja u svim klubovima. Svi to kažu. 80% novca ide 20% farmera. E, to taj novac treba srezati, ovaj novac koji ide velikim e, poljoprivrednim dobrima. Treba više novca dati malim poljoprivrednicima. Govorim gospodinu Flanaganu. Molim vas, držite se teme. E, koji novac ide kamo, e, o tome sada ne razgovaramo. O tome ćemo razgovarati kasnije. Sada govorimo o Brexitu i utjecaju na proračun. Gospodin Des ima riječ. Hvala lijepa predsjedniče, hvala lijepa ovim e, referentima na ovim izlaganjima. Moramo e, jasno znati da kad e, Britanija izađe imat ćemo manje novca. To je činjenica. Kako će se to odraziti na ZPP? Dobili smo razne scenarije. Ako imamo manje novca, onda ne smijemo dopustiti da to ide na račun poljoprivrede. Ako dođe do rezova, onda e, postotno e, moraju biti jednaki na svim područjima. Ne možemo dopustiti da se novac e, za poljoprivredu koristi na drugim područjima. Kako se novac raspodjeljuje, to je druga rasprava, zato ćemo imati dovoljno vremena. Ali i pitanje za oba, za oba izlagača. E, e, kako to gledaju e, da Evropska unija može dobiti više novca. Ne, ne mogu države članice prebacivati sve više zadaća na Europsku uniju, a ne plaćaju više. E, u Njemačkoj se sada stvara koalicija i mi ćemo pazati na to da ako e, Brisel e, traži više novca, da onda države plaćaju više. Gospodin Šojble je bio ovdje pred nekoliko mjeseci on je već na to ukazao. A ako treba više novca za kontrolu vanjskih granica ili više novca za istraživanje, onda države članice moraju više plaćati. U našem odboru mi ne možemo to pitanje riješiti E, o tome će se brinuti e, nadležna tijela za proračun i države članice. Gospodine Egnju, jako se bojim da nakon Brexita e, doći će do narušavanja konkurencije u, na poljoprivrednom području ne znam, doći će e, naime do dvostrukih plaćanja e, britanskim poljoprivrednicima. Oni će moći jeftinije izvoziti. I to će narušiti europsko poljoprivredno tržište. Hvala predsjedniče. Ja bih htio zahvaliti našim e, gostima na ovim izlaganjima. Što se tiče proračuna, E, e, vi ste nam predstavili tri scenarija. E, po, možemo povećati naše troškove, smanjiti troškove. Niste govorili o jednom važnom pitanju da ste neke Jedan element se izostavili. E, imate li e, možda taj element u rezervi? E, da. Mm, ne možemo rastaviti Brexit od novih izazova za Evropsku uniju. Imaćemo recimo nove troškove u, u, na problemu izbjeglica, obrane E, socijalne harmonizacije i tako dalje. E, imamo ovaj e, učinak škara i moramo se pitati kako ćemo promijeniti strukture. Možda će se trebati povećati doprinos vlastitih sredstava E, međutim, Evropska unija bez takovih prilagodbi neće moći odgovoriti na te izazove. E, problem je i nije samo u poljoprivredi, to je globalni problem, e, problem cijele zajednice. možda da nam o tome nešto kažete. Danas u ZPP-u Nemamo tehničke metode da bismo izmjerili učinak e, Brexita na buduće reforme. E, e, vi nas pozivate da, da zaboravimo proračun. Pozivate nas da radimo na rješavanju političkih pitanja. Moramo E, staviti na stol pitanje fondova. Svi. E, ako moramo, ako moramo, ako se pitamo e, o tehničkim modalitetima, to je pitanje mehanike proračuna E, članovi komisije moraju raditi na e, budućem e, političkom planu Europske unije. Dame i gospodo, molim vas nemojte govoriti duže od dvije minute. vidite, koliko, vidite koliko je sati. I osim toga vidite na ekranu koliko koliko vam je vremena preostalo. Gospođa Aguilera je sljedeća. Hvala. Biću vrlo konkretna. jer su kolege već govorile o nekim e, temama koje su i meni bitne. Uh, htjela bih nešto reći o gubitku financijskih sredstava. Odnosno, prije svega mislim na doprinose, gubitke u smislu doprinosa. Mi kao mi e, stalno radimo na vlastitim sredstvima. Dakle, govorimo stalno o povećanju tih sredstava. I e, zanima me upravo e, htjela bih čuti vaše mišljenje o tome je li moguće povećati upravo velika e, vlastita sredstva i možemo li smanjiti e, rashode. Isto, isto tako, e, ako sam dobro shvatila, postoje posljedice na dva fonda i to za 2019. i 2020. godinu i to dakle e, i na EAFRD i na EAGF. I to je nešto e, što izaziva brojne e, sumnje. Hvala vam na dvama vrlo zanimljivim prezentacijama. Neka pitanja odnose se na političke aspekte. Postavlja se pitanje kako će biti deficit e, raspodijeljen, ko će zapravo podnijeti najveći dio tereta. Gospođa Meginis, hvala, hvala stručnjacima na broćanim podacima. Sva naša pitanja su politička, tako da mislim da naši stručnjaci ne mogu odgovoriti na njih, ali bih htjela izniti jednu E, primjedbu koja se odnosi na e, učinak e, cijene Brexita, gdje kažete da ne bismo smjeli vezati to pitanje sa potencijalnim tranzicijskim aranžmanom. Međutim, Ujedinjena kraljevina, koliko ja shvaćam pregovarače, oni povezuju plaćanje obveza sa završnim sporazumom. Dakle, oni idu korak dalje. Meni se uvijek čini zanimljivom, zanimljivim slušati kolegu uh, Stuarta Egnua, uh, zato što nam to daje dosta jasan dojam o tome s čime se nosimo. Doista poštujem njegovo znanje o poljoprivrednom sektoru, ali ne poštujem vaš osjećaj solidarnosti i mislim da vaši komentari, a mi vjerujemo o slobodu govora, zapravo um, krše slobodu solidarnosti, a pogotovo kad govorite o Irskoj. E, Europa se upravo svodi na solidarnost među narodima kako bi oni koji imaju manje bi se mogli razvijati i postati jači. Dakle, dakle to je Europa. Ako to niste razumjeli, to je vjerojatno razlog zbog e, e, kojeg želite otići, ali molim vas, poštujte nas i e, ne uskraćujte nam dostojanstvo. Um, hvala gospodine predsjedavajući. Mislim da izazov s kojim se suočavamo ogroman, tu nema nikakve sumnje, ali mislim da moramo biti doista realistični te se suočiti sa stvarnošću. kada e, je gospodin Barnije govorio pred Irskim parlamentom, a mi, se vjerojatno suočavamo s najvećim problemima, zato što je sadašnja granica, granica između Sjeverne Irske i Republike Irske. Ali onog trenutka kada Ujedinjena kraljevina napusti Europsku uniju, to će postati granica između Europske unije i Ujedinjene kraljevine a to je velika razlika. Gospodin Barnier je rekao da će tu biti posljedica i problema, poteškoća. Htio bih reći gospodinu Egnju da se vrlo rijetko slažem eh, sa njegovim eh, stranačkim liderom. Njegov stranački eh, lider je u Strasburu prije par mjeseci rekao gospodinu Junkeru kada biste premijeru Cameronu dali dovoljno da se bori protiv referenduma, do ovog rezultata nikad e, ne bi bilo došlo. I moram reći da se s time slažem. Mi smo e, zapravo ovdje danas zbog grešaka iz prošlosti. Stoga ne bismo smjeli dopustiti da te greške diktiraju našu budućnost. Izlazak Velike Britanije je ukupna, je totalna katastrofa za sve koje, koje se odnosi. Hvala svima na doprinosima, mislim da su to jako važne stvari, ali gospođa, ispričavam se, ne uspijevam pročitati vaše ime, ali možda biste mogli nešto više reći o promjeni dinamike pregovora unutar Europe. Možete li nešto više reći o tome? Što mislite, što bi to značilo? Znači li to da će da bi se dio tereta prebacio sa sjevera na jug Europe ili što bi to konkretno značilo? A drugo pitanje je za gospodina Hasa. On je govorio o proračunu možete li nešto e, dakle kako bi se moglo pojednostaviti europski proračun i dakle ja ne želim da kada Ujedinjena kraljevina ode da ostatak Europe bude u rasulu. Hvala. Hvala. Gospodin Mekarti. Hvala, gospodine predsjedavajuće. Pozdravljam e, održavanje ove rasprave i hvala odjelu za politike što su objavili e, izvješće. Zato što se meni čini da u velikom broju slučajeva e, potresi zbog Brexita se u nekim e, sektorima već osjećaju, pogotovo u Irskoj e, koja već pati zbog sadašnjih fluktuacija za koje možemo pretpostaviti da će se samo e, još pogoršavati. Ova izvješća daju naslutiti da će budućnost poljoprivrede, pogotovo za Irsku, biti dosta mračna i znamo da ćemo mi upravo doživjeti najveće ekonomske e, potrese. Kad pogledamo sadašnji sastav Europske unije, 28 članica i kad pogledamo svaki pojedini sektor, osobe, dakle oni koji će biti najviše pogođeni e, Brexitom su poljoprivrednici na sjeveru Irske a e, drugi na popisu su poljoprivrednici na jugu Irske. I mislim da je to nešto što trebamo imati na umu i trebamo reagirati. Parlament je svojoj vrlo čvrsto stajalište o tome kako bi e, smo se s time trebali e, nositi. I ovaj odbor treba biti isto tako odlučan s obzirom da je upravo ovaj sektor pogođen i da mu može uslijediti, da, se može suočiti sa katastrofom. S obzirom na e, zemljopisnu bliskost, s obzirom na to što se događalo zadnjih godina, mi treba reći da u Irskoj postoje sektori poljoprivredna, prehrambena industrija su svi jako e, integrirani. E, narušavanje toga i narušavanje tržišta na sjeveru i jugu e, Irske prema e, Ujedinjenoj kraljevini i u suprotnom smjeru treba znači da e, izvoz irskih proizvoda u Europu ide preko Velike Britanije. Stoga trebamo biti iskreni i trebamo biti svjesni da svi irski poljoprivrednici budu svjesni opasnosti i e, isto tako e, Sjeverna Irska mora biti dio jedinstvenog tržišta e, kada se uvede Carinska unija. Na ovaj ili onaj način trebamo zaštititi Irski otok jer su posljedice koje se mogu predvidjeti doista jako velike. Gospodin Brennan, kao netko iz Velike Britanije koji je bio za ostanak Britanije u Europskoj uniji, ja sam doista e, u prilici kada sam vidio ovo izvješće da u, u situaciji sam da zapravo trebam reći da mi je doista žao zbog Brexita. Ja ove brojke doista smatram uznemirujućima jer će to doista utjecati na život stvarnih ljudi i mislim da ovo što je rečeno o solidarnosti je doista jako bitno jer u svakom slučaju a, bit će manje novca na raspolaganju. Također bih se htio ispričati Republici Irskoj. Sjećam se kada sam e, kao dijete otišao u shopping s majkom i ona bi mi rekla e, treba nam maslac i, ja bih posegnuo za frižiderom i da uzme maslac, a ona je rekla ne, e, uzmi irski, a ja sam je pitao zašto irski, a ona je rekla nakon što smo mi Englezi učinili Ircima najmanja stvar stvar koju možemo učiniti je da kupujemo irski maslac. E, zatim e, tu je i pitanje gladi zbog e, krize s uzgojem krumpira o kojem se tek može govoriti. Dakle, ove grozne brojke o kojima govorimo, koje će imati različite posljedice za različite zemlje. Ne smijemo međutim izgubiti iz vide da se radi o proizvodnji hrane, ako ste svjesni rada na proizvodnji hrane, znači li da ako se smanji proračun za, za 10 e, posto, znači li to da ćemo proizvesti 10% manje hrane? Pretpostavljam da to tako ne funkcionira, ali ako ćemo manje trošiti na ZPP, vjerojatno ćemo proizvoditi e, ipak manje hrane. I čuli smo što će se dogoditi. I e, postotak E, postotak vezan uz e, smanjenje proizvodnje hrane je nešto što bi e, nama kao političarima bilo korisno da imamo kao podatak. Gospodin Bogović. Sam sam vedno Hvala vam na rezultatima studije. Ja uvijek podržavam da znamo, e, dakle to da znamo koje su posljedice našeg djelovanja. Mi smo ove studije e, trebali dobiti e, prije određenih mjera koje su poduzete vezane uz Brexit kako bismo izbjegle određene posljedice vezane i uz robnu razmjenu. U Europskoj uniji ćemo morati raditi napornije na pregovorima. Zatim će uslijediti e, VFO, a zatim će trebati reformirati ZPP. Naravno, te politike se mogu poboljšati i Brexit nam daje mogućnost, priliku da razgovaramo i o korisnosti Europske unije? Temelji li se ona na solidarnosti, solidarnosti prema slabije razvijenim regijama? Ne smijemo isto tako zaboraviti da kad postoji slobodno tržište, e, to je nešto od čega imaju koristi i neto izvoznici. I o tome trebamo isto tako razmišljati i u, nadam se da će u Europskoj uniji filozofija solidarnosti prevladati. Mislim da sve što Europska unija čini nadilazi 1%. Možda ćemo morati ići do 1,2 ili 3% sukladno Lisabonskom ugovoru. Ako je to potrebno, onda to trebamo učiniti. A sada bih e, zamolio stručnjake da odgovore na ova pitanja. A molim vas, nemojte govoriti zajedno, ukupno više od 10 minuta. Hvala vam na zanimljivim pitanjima. Mislim da mogu odgovoriti na neka od tih pitanja zajednički, jer neki od vas, nekoliko vas ste govorili o mogućnosti prikupljanja više sredstava putem vlastitih sredstava ili putem drugih doprinosa. E, možda bismo brzo, kratko mogli odgovoriti na pitanje o proizvodnji hrane. Mislim da gospodin Matthews o tome puno više zna nego ja. On on bi vam mogao dati e, bolju procjenu. Kad je riječ o boljoj potrošnji, naravno to bi definitivno pomoglo da se e, poveća tolerancija na više, veće rashode u određenim državama članicama, pogotovo neto e, doprinositeljima. Mislim da trebamo uzeti u obzir reformu sustava vlastitih sredstava. To stoji u našim preporukama. Na početku, početkom ove godine Mario Monti i skupina stručnjaka visoke razine su objavili vrlo zanimljivo izvješće o tome kako bi se taj sustav vlastitih sredstava mogao reformirati, preoblikovati kako bismo iskoristili prednosti Brexita. Nažalost, e, to izvješće nije do sada dobilo pažnju koju zaslužuje, tako da mislim na tome treba dodatno raditi, ali istovremeno važno je pojasniti da nacionalni doprinosi također su dio vlastitih sredstava. Tako da uvođenje novih vlastitih sredstava se ne rješava problem e, neto ravnoteža i neravnoteža. Tako da se zapravo postavlja pitanje o kakvim se novim e, vlastitim resursima rješava e, pitanje. Jer ako nacionalne doprinose poveća, time se ne rješava taj problem. Izvješće Monti e, u tom smislu nudi neke vrlo zanimljive odgovore, na primjer porez na CO2, odnosno e, porez na električnu energiju, ali e, kao što znate, države članice će to uvijek moći oblikovati kao svoje doprinose i povezati to sa svojim bruto nacionalnim dohodkom I na kraju, mislim da možemo ovdje shvatiti, e, dakle na slajdu o višim doprinosima, e, kad mi ne govorimo o velikim povećanjima kad govorimo o ukupnim rashodima. E, međutim, to je sve jedno problematično jer postoje visoki veliko povećanje rashoda, pogotovo za neto doprinositelje. postoji velika rasprava u nekima od tih zemalja o tome, na primjer u Austriji i Njemačkoj, gdje kažu već puno plaćamo, ne želimo još više. Dakle, ovo je prilika da se pojednostavi e, e, proračun, zato što e, neki rabati već prestaju, mogli bi se ukinuti svi rabati, ali istovremeno ako povećamo doprinose, znači da će neto doprinositelji plaćati više zato što se ukidaju e, rabati i mislim da je to politički osjetljivo i mislim da je za to potrebna rasprava. Hvala, ja ću se nadovezati na pitanje vlastitih sredstava. O tome smo nešto rekli u našoj studiji i razmišljali smo i u tom scenariju. U svakom slučaju postoji dosta očekivanja oko tog scenarija. Ja bih rekla da naš, što se našeg stavišta tiče, mi jesmo za, mi smo objavili različite e, publikacije do sada na tu temu i jedina stvar koju tu želimo reći je da smo malo skeptični oko sposobnosti da se te velike reforme odrade prije 2020. Ako pogledate e, dokument o budućnosti europskih financija koje je predstavila komisija, čini mi se da se stvara, da, se, da je prezentirano kao stvaranje novih resursa, vlastih e, sredstava, nekakav lagani način da se nadvlada problem Brexita. No ako pogledate vrijeme koliko je trebalo da se odobri zadnje tako stajalište oko vlastitih sredstava, tri godine je to trajalo e, od 2014 pa tri godine, dakle mi nemamo toliko vremena praktički i uzimajući u obzir da nije bilo nekakvih velikih promjena u tom zadnjem krugu gdje nije zapravo uključen nijedno, nijedno novo vlastito sredstvo. Ja sam dosta skeptična oko te mogućnosti da se do 2020. uključi e, i uključen nova e, vlastita sredstva. Znači, može se to dogoditi u nekom najboljem scenariju, ali ne vjerujem da se može dogoditi do 2020. Ja vam savjetujem da se kao parlament spremite na to da ta mogućnost možda neće postojati do 2020. Razmotrite neke druge scenarije, povećanje doprinosa ili smanjenje potrošnje, iako je to teže, mislim da je lakše provedimo ja nisam protiv ovog drugog scenarija, samo kažem da je politički nije e, izvedivo u tom roku. Što se tiče dinamike pregovora, ako se sjetite zadnjeg e, e, VFF-a, Ujedinjena kraljevina VFO-a, Ujedinjena kraljevina je uvijek bila u ekstremnom poziciji nekako i zauzimala je najradikalniji pristup. E, upravo smo zadnji, na zadnjem VFO-u e, Ujedinjena kraljevina je u zadnjem trenutku zatražila smanjenje plaćanja u VFO, što je zapravo ironično, jer djelomično je e, Ujedinjena kraljevina ta bila koja je smanjila, prisilila sve druge da značajno smanje svoje doprinose. To odlazak Ujedinjene kraljevine mogao bi promijeniti odnose među neto e, platiteljima, e, a sada s jazom Brexita e, će odnosno sa majkom iz Brexita će naravno postojati potreba da se promijene doprinosi. I sada što možda da kažem nešto o najlakšem pitanju, eh, a to je razlika između EAGRF-a i EAVF-a. Eh, e Postoje dva stajališta oko eh, tih rashoda koji su uključeni u VFO, ali još nisu uključeni u godišnji proračun. Neki kažu da možemo samo da trebamo uključiti sve obveze, čak i one koje nisu u proračunu, ali sve koje su uključene u konsolidirane račune. To se sve smatra obvezama. Znači, to, je, to su praktički obveze koje već postoje u obliku ugovora. Već je potpisan ugovor između Europske komisije i nekog korisnika. Uglavnom se radi o strukturnom financiranju. Imate operativni program i neko je već potpisao da će primiti taj novac i u konsolidiranim računima to se smatra obvezom Europske unije. Sada je to možda u manjoj mjeri pitanje jer ako to eh, ako svedemo na to direktna plaćanja nisu uključena u te obveze. No, postavlja se pitanje da, eh, postoji potreba da eh, se pokriju pokriju sve te obveze koje su već preuzete do kraja VFO-a. Po mom mišljenju to neće možda biti veliko pitanje. Veliko pitanje biti hoće li Ujedinjena kraljevina sudjelovati ili ne u plaćanju urala koje će, koji će biti dospiti na plaćanje u 2020. godini. E, rasprava oko pogodbe oko Brexita i obveze plaćanja i tako dalje po mom mišljenju u velikoj mjeri ilustrira stajalište Ujedinjene kraljevine općenito da se razumije priroda ovog eh, ove cijene i računa. Ovo je manje možda pravni aspekt, više politički aspekt. Eh, Europska unija traži od Kraljevine da omogući jedno uredno povlačenje e, koje neće otežati stvari ostalim državama članicama kojima će i onako biti teško nakon ovog VFO-a. Mislim da je to neka vrsta političke odgovornosti za Ujedinjenu kraljevinu koja odlazi da nas e, ne ostavi u lošim položenju, barem ne za ovaj sadašnji VFO. Počeći sa govorom Tereze May u Firenci vidite da ona zauzima jedan politički pristup, znači iskazala je da ne želi da drugim državama članicama bude lošije zbog Brexita, no isto tako to povezuje sa tim takozvanim tranzicijskim ugovorima. A veza sa tranzicijskim ugovorima je nešto na čemu Ujedinjena kraljevina inzistira, no to još nije prihvaćeno i bit će teško da ostatak Europske unije prihvati tu vezu. I po mom osobnom mišljenju e, to nije nekakva dozvola da se Ujedinoj kraljevini e, omogući da se to prodaje ili e, mijenja jedno za drugo. No u svakom slučaju mislim za Europsku uniju da bi bilo loše da se to na taj način prevede u prijelazne sporazume. Hvala vam. Sada idemo na drugu, drugi dio naše radionice. A to je poljoprivredna trgovina između Europske unije i Ujedinjene kraljevine, situacija i mogući učinci Brexita. E, predavači su Cecilija Belora i Jean Fouret iz Centra za međunarodne istraživanja i ekonomsko modeliranje u Parizu. Sada ćemo se usredotočiti na pitanja trgovine, pa bih volio da i pitanja budu usredotočena na tu temu. I też, proszę Państwa, też macie Państwo 20 minut. Opet 20 minuta za oba govornika. Good morning and thank you for your attention. Dobro jutro, hvala na pozornosti. Ja ću predstaviti glavne nalaze prvog dijela našeg izvješća koje se temelje na analizi eh, sadašnjeg odnosa, trgovinskog odnosa između EU27 i Ujedinjene kraljevine. A zatim u drugom dijelu će kolega Jean Fouret predstaviti pregled glavnih rezultata simulacija koje smo proveli znači mogući scenarij post Brexita u kojem nije postignut nikakav sporazum s Ujedinjenom kraljevinom. E, trgovinska statistika može e, nam jasno pokazati koji su to glavni sektori i glavne države koje bi mogle biti pogođene Brexitom. Ako pogledamo ukupne brojke, prvi element koji se pojavljuje je sljedeći. Zapravo Ujedinjena kraljevina je druga zemlja u EU 27 ako gledamo ekonomsku veličinu gospodarstva, znači BDP po stanovniku i tako dalje. I treća je ako pogledamo broj stanovnika. I to nam pokazuje koja je veličina tržišta. No, ako uzmemo Ujedinjenu kraljevinu e, kao jednu zemlju, ona je relativno mala u odnosu na cijeli blok EU 27 Dakle, e, Ujedinjena kraljevina je nadalje jedna bogata zemlja koja je geografski jako blizu EU27, tako da svakako se očekuje učinak. Ove prosječne brojke e, pokazuju specifične situacije za neke zemlje i sektore u Europskoj uniji gdje je Ujedinjena kraljevina e, ključan partner i koji će biti pogođeni e, takozvanim tvrdim Brexitom kao što ćemo vidjeti. Što je sa samom trgovinskom statistikom? Prvo, sve brojke koje su uključene ovdje, koje ćemo prezentirati i koje su uključene u naše izvješće, su prosječne brojke za razdoblje 2013. do 2015. Zašto? Zato što smo našu analizu htjeli temeljiti na takozvanim prosječnim godinama i želi smo e, eliminirati takozvane efekte specifične za pojedine godine. U drugoj tablici vidimo da bilateralni trgovinski tokovi između EU27 i Ujedinjene kraljevine su oko 170 milijardi e, dolara godišnje, a poljoprivreda je samo manji dio toga, 11%, što znači da e, ako bi i došlo do velikog učinka na ovom sektoru, makro učinak e, će biti više e, vezan uz sektor proizvodnje. Vidimo da je trgovinska bilanca pozitivna za EU27 i za sektor proizvodnje i za agri-food sektor. Dakle, Ujedinjena kraljevina igra važnu ulogu u izvozima e, u agri prehrambenom sektoru, predstavlja 9% cijelog izvoza. I iz tog razloga mi ćemo se usredotočiti samo na izvoz. Ali naravno da postoje i brojke u našem izvješću, brojke koje se odnose na uvoz, a o tome možemo raspravljati i kasnije. Pitanje je koji su glavni izvoznici, koji su glavni sektori koje izvoze u Ujedinjenu kraljevinu, znači koji će potencijalno biti pogođeni Brexitom. Ovdje tablice pokazuju glavne sektore koji izvoze u Ujedinjenu kraljevinu. Želimo biti dosljedni s drugim dijelom prezentacije, pa koristimo klasifikaciju, ovu klasifikaciju roba. I prema toj kvalifikaciji prvi sektor e, su, su zapravo prehrambeni proizvodi u kojem imate različite proizvode, imate e, hranu za životinje i neke, neku prerađenu hranu kao što su keksi i slično i imamo tu oko 17 milijardi dolara izvoza svake godine. Nakon toga su mesni i mliječni proizvodi. Ako to sve uključimo imamo oko 11 milijardi dolara izvoza što je više od izvoza duhana i izvoznih proizvoda. Znači, Njemačka, Francuska, Nizozemska, Irska su među najvećim zemljama, najvećim izvoznicima i ako uzmemo u obzir sve e, sektore u agripoljoprivrednom sektoru, imamo tu još i Nizozemsku, Francusku, Irsku, Njemačku i blok zemalja kao što su Španjska, Italija, Belgija Luksemburg. Ovo što je ovdje važno su e, brojke, a to je koje pokazuju da je udio irskog izvoza u agriprehrambenom sektoru koji ide u Ujedinjenu kraljevinu. To je doista velika brojka. U svakom slučaju mnogo veća je, veći taj irski udio nego za druge zemlje koje su oko 1%. Osim vrijednosti, druga točka koju treba uzeti u obzir je zaštita e, koju će e, izvoz e, iz EU27 imati nakon Brexita. Danas naravno nemamo carinskih pristojbi među državama članicama, no imamo takozvane necarinske mjere koje nisu nužno vezane uz trgovinu iz izvoz, ali imaju učinak. Taj učinak nije, ne, nije zanemariv. Primjerice, e, obveze recimo označavanja geografskog podrijetla mesa u odnosu na, e, koje su različite u odnosu na ono što se odvija na lokalnom domaćem tržištu. Um, NTM je crveno i imamo ad valorem ekvivalent. Taj ad valorem ekvivalent je zapravo vrijednost carine koja bi imala isti učinak kao i netarifna mjera NTM. Ono što vidimo na tom grafikonu jest da u svijetu nakon Brexita zaštita e, trgovine će se značajno povećati. Znači imamo razliku između ta dva stupca u, svakoj, e, u svakom mojoj kućici. E, carinske pristojbe će ići od nula pa do nekih 18%, a netarifne mjere također bi mogle povećati ograničenost trgovine čim e, dođe do razlike u zakonodavstvu između Ujedinjene kraljevine i EU 27. Pretpostavljamo da će prosječni NTM biti 43%, to je 20 točaka, pa, postotnih bodova više nego što imamo danas. Druga točka koju vidimo ovdje je da sektori koji su najviše zaštićeni su oni gdje je najveća trgovina, a to su mliječni proizvodi i prehrambeni proizvodi vezani uz meso. Na te sektore se očekuje veliki učinak. I zadnja tablica koju ću ja komentirati je ova tablica a to je tablica koja prikuplja e, dva seta informacija. S jedne strane su to trgovinske vrijednosti i s druge strane trgovinska zaštita. E, imate praktički iste sektore kao i prije, kao na četvrtom slajdu, ali ovdje su poredani prema trgovini, znači trgovinska vrijednost umnoženo za stupanj zaštite ono što je važno ovdje vidjeti i ključna poruka jest da tri sektora narančasto obojena su mnogo viša u redoslijedu nego prije. Znači imamo mliječne i mesne proizvode koji su sada daleko iznad e, pića i duhanskih proizvoda. Znači ideja jest da postoji veliki udjeli za taj sektor i za glavne izvoznike ovog sektora, a to su Nizozemska i Irska. Kao što ćete vidjeti uskoro, ovaj jednostavni pokazatelj je pouzdan, ali pokazuje samo priču o trgovini, ali kolega će predstaviti i E, i distorziju e, ponude i potražnje i makroučinke. Hvala lijepa. Nakon što smo pogledali trgovinske podatke, e, primijenili smo svijet nakon Brexita, imamo jedan zamišljen svijet. Nećemo potrošiti mnogo vremena na detalje. U studiji smo e, uzeli u obzir e, business as usual, ništa se ne mijenja. E, što bi bilo da je Britanija ostala u Europskoj uniji, a onda imamo i situaciju nakon Brexita gdje su se carine povećale povećale na ono što VTO zove najpovlaštenijom nacijom. Cecilija je već o tome govorila. Podaci između ova dva e, scenarija su dosljedni, neću mnogo govoriti o tome. Imamo VTO scenarij bez e, trgovinskog sporazuma u prvom redu, prvi rezultati su, se odražavaju na trgovinu. Želimo da sektori i zemlje e, budu promatrane e, u svjetlu utjecaja. E, Cecilija je već nešto predstavila o tome došlo bi do smanjenja trgovine, 62% manje izvoza iz Europske unije u Britaniju, a neki sektori po svojoj veličini e, će e, više trpjeti od drugih. Govorili smo o e, prehrambenom sektoru koji se sastoji od životinske hrane, mesa i tako dalje E, dakle meso i e, mliječni proizvodi. Za neke sektore e, će trgovina kolabirati. Više, smanjit će se za više od 9%. To je bijelo meso, mliječni proizvodi i šećer. To je scenarij bez sporazuma. E, što se tiče regija, e, imamo 27 e, članica Evropske unije tu, i tu imamo razlike između zemalja. Najviše pod najvećim utjecajem ili učinkom će biti nizozemska, irska i francuska. Ali relativni učinak nam pokazuje da će neke druge zemlje također jako trpjeti e, e, na području trgovine. Irska 70% e, manje izvoza, ali isto tako će učinak se odraziti na druge članice, recimo Poljsku. Ima nekih sektora, mada puno izvezu E, imaju veliki izvoz u Veliku Britaniju će biti e, više zaštićeni. E, Francuska, Švedska i Španjolska su u pitanju. Ovaj utjecaj na trgovinu je ono što smo upravo čuli. Najveći utjecaj će biti na najveće izvoznike a ga, želimo ići i korak dalje. E, imamo razne učinke. E, e, izvoz u Veliku Britaniju se smanjuje. što znači smanjenu aktivnost na području poljoprivrede. Mm, imamo manje izvoza i manje proizvodnje. Imamo i druge učinke koji igraju ulogu naročito trgovina unutar Europske unije. Ona će se povećati. Zašto? E, E, proizvođači e, e, Evropske unije će imati koristi od nove zaštite, od ovih carina i neizravnih mjera. Oni će biti konkurentni od Velike Britanije na vlastitom tržištu i na drugim tržištima Evropske unije. To vidite na ovom grafikonu. Za gotovo sve zemlje će biti malo više ekonomskih aktivnosti nakon Brexita zbog e, domaćeg tržišta i tržišta Europske unije. Ali gubici, zbog Brexita će, e, neće to, to se neće moći kompenzirati e, te gubitke na britanskom tržištu. Oni će tak također dobiti na relativnoj konkurentnosti u svijetu na području poljoprivrednih proizvoda. E, zbog čega? Jer će Britanija izgubiti dio svoje konkurentnosti jer ovisi o potrošnji u, Europskoj uniji. Plaćat će carine, e, na relativna konkurentnost e, Evropske unije će biti veća od e, konkurentnosti Britanije. Ovo što se ističe u ovoj e, analizi jeste Irska i Nizozemska. One će najviše smanjiti ekonomsku aktivnost zbog Brexita, a neće dobiti toliku prednost od povećane konkurentnosti te zemlje e, jako ovise o proizvodima iz e, Velike Britanije. A to znači da će konkurentnost e, dobiti zbog zaštite, zaštita će biti izgubljena, koristi od zaštite će biti izgubljena zbog povećanih troškova proizvodnje. E, imate više informacija o tome u našoj studiji. Situacija se razlikuje po sektorima i po državama članicama. u prosjeku e, e, prehrambeni sektor će najviše trpjeti u svim zemljama. E, mača hrana za mačke i pse i neke drugi sektori, a E, neki rizični sektori e, su voće i povrće u e, Španjolskoj, a svinsko meso i perad u Nizozemskoj. Neke zemlje će, malo ih ima, će, se će iskoristiti Brexit, jer će E, imati veće tržište e, u Europskoj uniji. E, to je goveđe meso u Francuskoj i perad u Španjolskoj, na primjer. Oni će se Brexitom okoristiti. Ovo je opći pogled na Evropsku uniju. Ako gledate dodanu vrijednost u, na području poljoprivrednih proizvoda, dvije skupine zemalja se ističu. Prva zemlja je Irska. ona će e, najviše trpjeti. 16% e, će se smanjiti e, aktivnost na poljoprivrednom sektoru zbog gubitka e, izvoza u Velikom Britaniju. Druge e, zemlje neće pretrpjeti takav e, učinak, e, ali moramo opet istaći nizozemsku. Ona će jako osjetiti Brexit. Britanija je ovdje prikazana u zelenom polju. Čak i kad budemo imali carine između E, Britanije i Europske unije, e, britanski proizvođači će biti zaštićeni e, na domaćem tržištu. Recimo, ta, u postocima to iznosi 2%. Htio bih još naglasiti jednu stvar. Povećanje carina znači povećanje cijena za potrošače E, to vidite na ljevoj strani. E, zanimljivo je da ovaj učinak na cijene e, je zanemariv za sve evropske zemlje. Neće se to odraziti na cijene hrane, ali za Irsku je situacija drugačija. Carine i ne necarine bi mogle dovesti do 5% povećanja e, cijena hrane u Irskoj. A sada zaključci. E, biti ću kratak, e, ponavljam ono što je već rečeno. I na kraju utjecaj je jako važan u Irskoj i Nizozemskoj. A druge zemlje E, će morati izvršiti određene prilagodbe. Hvala vam lijepa na pažnji. Hvala lijepa. A sada otvaram raspravu. Gospodin Agnju ima opet riječ. Hvala predsjedatelju. Ovo je ključni dio Brexita. Trgovinski odnosi između e, Ujedinjene kraljevine i Europske unije, naročito u poljoprivrednim proizvodima. Gubimo vrijeme, međutim, zbog zahtjeva Evropske unije da dobije 100 e, milijardi eura. To je nerazumno. E, oni nam kažu, e, Evropska unija nam kaže da smo mi nerazumni jer to ne, prihvaćamo. E, e, neke zemlje u Evropskoj uniji žele trgovinski sporazum. Francuska, Irska, Nizozemska među inima Eh, zanimljivo je u izvještaju, svi znamo da eh, Francuska izvozi mnogo vina u Britaniju. Nisam znao da eh, izvoze i hranu za kućne ljubimce. Savjetujem i da lobiraju među farmerima, isto tako i u Irskoj, da lobiraju za bilateralne sporazume. Zaboravite Junkera, trebamo trgovinu još jedna stvar koju vidimo je regulatorna raznolikast. E, e, e, na jedinstvenom tržištu imate jedinstvena pravila, ali Australci i Novozelandžani šalju meso, ovčje meso, oni krše pravila, nemaju elektroničku identifikaciju e, e, kvalitete mesa. Prema tome ta raznolikost nije toliko važna kako neki to žele prikazati. E, gospodin Andriju ima riječ. Hvala. Vrlo brzo. Pitanje je trebamo znati da Velika Britanija mora sklopiti trgovinski sporazum sa Europskom unijom e, ili će ostati u jedinstvenom tržištu ili ili će stvoriti zonu slobodne e, trgovine sa dvadeset 27 država članica. E, imamo jedan element E, element koji će utjecati na sporazume koji već postoje. Ovaj Brexit postavlja u pitanje već sklopljenje e, sporazume. E, sporazume o slobodnoj trgovini koji smo sklopili. To je veliki učinak. Što će izabrati Velika Britanija? mora imati na umu već postojeće sporazume o slobodnoj e, trgovini. Gospodin Dorfman, hvala lijepa. E, ovo je sve jako zanimljivo. Zahvaljujem na studiji. E, Ujedinjena kraljevina uvozi, na primjer, meso i to ne iz vica, već toga što je to potrebno na domaćem tržištu Jeste li simulirali u ovoj studiji? Koja vam je pretpostavka? E, e, trgovinski e, odnosi Velike Britanije sa ostatkom svijeta. To je ključno. Odnosi sa Mercosurom, a Kanada, SAD-om, da li to slijedi pravila VTO-a ili su to slobodni sporaz, sporazumi e, hoće li Velika Britanija zamijeniti proizvode koje uvozi e, iz Europske unije e, proizvodima iz drugih zemalja. Mm, jeste li to uzeli u obzir u svojim, u svojim studijama? Recimo, mogu se predstaviti da viski E, to je važan izvozni proizvod za poljoprivredu e, za, e, u Velikoj Britaniji. Oni mnogo izvozi u Europsku uniju. Taj će proizvod jako poskupjeti na europskom tržištu ako dođe do uvođenja carina. Gospodin Flanagan, jasno je ako e, želimo e, se ponovno e, oslanjati na pravila VTO-a, situacija će biti u teškoj situaciji. Evropska unija je, se temelji na solidarnosti, stoga gospodin Barnije mora uzeti u obzir da će Irska najviše trpjeti. Čuli smo da Britanija e, ne smije pogoršati stvari. Odlična vijest, to mora biti obostrano. Znam da e, Evropsku uniju iritira Britanija i obratno. E, to je poput rastave braka gdje se oba roditelja bore pravo za skrbništvo E, ne vidimo solidarnost u bankarskim dugovima e, kad se radi o Grčkoj e, gdje ljudi trpe ogromnu štetu. Mi trebamo solidarnost, trebamo biti uzeti u obzir. Bilo bi idealno da Britanija ostane u nekoj vrsti carinske unije. Mislim da to trebaju obje strane E, ne smijemo se igrati nekih osvetničkih igara jer e, najviše će biti pogođeni mali ljudi. Gospodin Makar, hvala lijepa. E, ono što sam prije rekao, pozdravljam ovaj izvještaj jer vidimo u vrlo oštrom svjetlu utjecaj Brexita na irske farmere. To nas mora probuditi i probuditi sve e, farmere. Svi će oni osjetiti taj učinak. E, e, Irska, vjerujem, će potencijalno više izgubiti od drugih evropskih zemalja. Rješenje mora biti da cijela Irska E, i Sjeverna i, i e, Republika Irska ostaju u jedinstvenom tržištu. Inače će to biti e, katastrofa. Kohezija, sigurnost opskrbe hranom će biti ugroženi. Moramo naći takovo rješenje u specijalnim aranžmanima. Britanci to moraju omogućiti. E, e, Sjeverna Irska mora ostati u Carinskoj uniji i jedinstvenom tržištu e, jer inače će stvoriti još više problema. Ako odluče da će se isključiti iz svega i, i ostati sami u svom brodu, mm, on onda moraju prihvatiti da e, će to štetiti i njima. Oni moraju pokazati solidarnost e, kad kažu da žele zaštititi e, sporazum od velikog petka, da žele očuvati mir na Irskom otoku. Ako žele zaštititi poljoprivredni sektor, onda moraju pokazati tu solidarnost. Gospođa Maginis, hvala lijepa. Nekoliko pitanja e, o vašim rezultatima. Neki e, e, izvozni sektori će potpuno kolabirati. Želim to shvatiti. Danas imamo ovu dok imamo ovu e, raspravu vrše i vode se pregovori u komisiji ako ne dođe do e, sporazuma kako će e, Britanija popuniti svoje police u dućanima znamo da se sada hrana isporučuje na vrijeme nema zastoja zaštićujemo i potrošače i prodajni sektor Govorili ste o to, totalnom kolapsu. Kao i drugi kolege i kolegice znam da mm, e, i neke druge zemlje će osjetiti jako taj utjecaj Brexita. E, nadopunili ste naše znanje o tome. E, recimo kod nas se ako nemamo više mesa i E, sira cheddar u Irskoj. To, to će se osjetiti i u ostatku Europske unije. Možete li nam dati malo više e, informacija o tom utjecaju na cijene? Mi znamo gdje su opasne zone. A to, to ne, se neće osjetiti samo u Irskoj. Imamo i mnoge sirovine na, u, u, u Irskoj koje su sada evropske sirovine. Ne razlikujemo između mlijeka koje se proizvode e, e, blizu granice e, sa Severnom Irskom ili negdje drugdje. Mm. To se mlijeko prodaje na obje strane. Ova ideja da e, ne smijemo imati granicu, to je cilj e, iz, gledano s moje perspektive. Zaključak e, Velika Britanija mora ostati u Carinskoj uniji. Gospodin Nicholson, hvala. Svi koji znaju bilo što o ovome, znaju da kad stvari krenu nizbrdo i završimo u situaciji sa VTO carinama, da je to nešto što je loše za sve. slušao sam pažnju gospodina McCarthy, ali on zapravo danas e, samo iznosi izjave koje će e, prenijeti njegovi domaći mediji. Um, stvarnost je takva da zapravo trebamo inzistirati e, na istini. Ne možete ovaj problem riješiti ako e, dođete do trgovine, do tih elemenata. Htio bih reći gospodinu Mekartiju da 80% poljoprivrednog i prehrambenog sektora iz Irske završava na tržištu Ujedinjene kraljevine. To je nešto što se ne kontrolira e, od strane VTO-a jer je Sjeverna Irska dio Ujedinjene kraljevine i ja razumijem veliki problem za poljoprivrednike e, u e, Republici Irskoj. Ne znam jesu li obje stvari pitanja. Svi nam kažu da moramo razgovarati i razmišljati na inovativan način. I svi govore o Carinskoj uniji i o jedinstvenom tržištu. Gledajte, te dvije stvari nisu postale u prošlosti, one su nastali radi jedinstvenog tržišta. Zar nije moguće i razumno da ako Ujedinjena kraljevina odlazi, nova carinska unija i e, novi sporazum o ukidanju carina se može sklopiti između Ujedinjene kraljevine i e, Europske unije. To bi riješilo jako puno stvari ne možete reći da e, se ne može uspostaviti carinska unija. Mislim da to nije istina. To moramo osporavati. Ako želimo biti inventivni i riješiti problem, naći rješenja, ovo e, s ovime se moramo suočiti. Hvala gospodine predsjedavajući. Iako sam ja bio za ostanak, e, osjećam dužnost da vidimo postoje li nekakve neke pozitivne stvari u ovom mračnom kontekstu. Danas smo jako puno čuli o tome kako trgovina funkcionira unutar Europske unije, te distance koje prelazi da bi došla do destinacije. Zanimljiv je graf na 35. stranici, zato što Nizozemska i Republika Irska su važne zbog e, zemljopisne bliskosti su Ujedinjenoj kraljevini i zbog toga će biti jako e, pogođene više od e, daljih zemljopisno udaljenijih područja. I isto tako, ako ćemo manje trgovati s Ujedinjenoj kraljevini, a više sa ostatkom svijeta, možda ćemo zapravo uštedjeti, ali će hrana duže putovati pa će to utjecati na klimatske promjene. Dakle, ako gledamo e, pozitivne aspekte, možda bismo trebali mi u Jedinoj kraljevini drugdje razmišljati o tome koje udaljenosti e, prelazi hrana da dođe do potrošača, a isto tako i o e, sezonskom karakteru određene hrane, a isto tako i o tome da je potrebno onda promijeniti pristup hrani. I e, treba vidjeti koja je zapravo pozitivna strana ove dosta mračne situacije. Hvala. Time smo iscrpili e, popis govornika, a sada će e, stručnjaci imati ukupno 10 minuta da odgovore. Hvala vam na pitanjima. Prije svega htio bih odgovoriti na pitanje vezano uz Sjevernu Irsku. Naravno, bilo bi jako zanimljivo da se E, usredotočimo na upravo taj specifični slučaj unutar Ujedinjene kraljevine, problem je u tome da s jedne strane podaci koje koristimo nisu toliko precizni, a s druge strane mi smo doista se htjeli usredotočiti na ostale, preostale članice Europske unije. Zato što e, je već jako puno studija napravljeno Um, o tome koje će biti posljedice za poljoprivrednike u Ujedinjenoj kraljevini i to posebice u Sjevernoj Irskoj. U našoj bibliografiji možete pronaći i reference za te studije, tako da neću se time baviti. Isto tako ponovilo se više puta pitanje o tome što uh, Ujedinjena kraljevina i Europska unija čine kako bi izbjegla ovu situaciju ono što smo mi razmotrili, a to nije navedeno u studiji, zato što to nije e, parlament izravno zatražio, već e, su inzistirali um, na tome da se bavimo e, scenarijem vezanim uz VTO, ali mi smo ipak pogledali kakva bi bila situacija kada bi se uspostavio sporazum o slobodnoj trgovini E, između Ujedinjene kraljevine i Europske unije. Naravno, velik broj posljedica koje sam malo prije e, spomenuo bi time izostale, ali ne sve. <coughs> Jer za velik broj sektora e, pitanje regulatorne divergencije je ključno pitanje. I to pogotovo za najveće sektore. Evo, vratit ću se na jedan brojčani podatak. Htio sam naglasiti uz, e, usporedbu između e, crnih i plavih stupaca. E, prvi je scenarij VTO-a, a drugi su samo carine. Ako imate u crnim stupcima, tu nema regulatorne divergencije. A u velikom broju sektora imate otprilike 50% učinka na trgovinu, ali kad je riječ o bijelom mesu, e, mliječnim proizvodima, e, gotovo da nestaje trgovina, zato što su carine ozbiljna prepreka. Ali za druge sektore ovo pitanje regulatorne divergencije je zapravo najvažnije. Ali ne nužno za sve. Kad je riječ o učinku na klimu i na udaljenosti koje prelaze, prelazi hrana, dobra vijest je da će manje roba, odnosno dobara, prelaziti La Manche. Dakle, za Ujedinjenu kraljevinu bi ukupni učinak možda mogao biti i pozitivan. Nisam proučavao brojke u tom smislu, tako da to je nešto što bi trebalo napraviti prije nekih stvarnih zaključaka ali u svakom slučaju nije sasvim jasno da je to nešto što bi e, trebalo biti negativno za okoliš kad je riječ o pitanju vezanom uz tome gdje idu proizvodi ako ne idu u Ujedinjenu kraljevinu. U pravu ste, gospođo Meginis, kada kažete da ide E, po niže cijeni u ostatak e, Europe i i to je nešto što ima e, posljedice po britanske potrošače. To je zadnja, zadnji moj slajd. Dakle, imate na određene sektore koje agregatno odnosno određena tržišta e, koja imaju koristi. Kad gledamo agregirane podatke, na primjer kad pogledate Benelux ili, e, ili Njemačku, ali u prosjeku to nije baš značajno po veličini kad to usporedimo e, s negativnim posljedicama po potrošače zbog carina. Naravno, situacija za Irsku je drugačija. Potpuno. Evo, mislim da je to to. E, bi, bi li ti htjela nešto dodati? Bilo je to i pitanje e, trgovinskog sporazuma sa ostatkom svijeta. To je vrlo kompleksno pitanje i to je više pravno nego ekonomsko pitanje. E, I iz tog razloga, dakle, glavni odgovor je postoji ogromna nesigurnost i mi ne znamo što će se tehnički dogoditi. Koliko sam ja shvatila pozadinu te priče, trgovinski sporazumi koje, sporazume koje se odnose isključivo na dobra su u isključivoj nadležnosti Europske unije, tako da bi tu eh, trebalo doći do ponovnih e, pregovora s Ujedinjenom kraljevinom. U protivnom se neće primjenjivati. E, budućnost svega ostalog je potpuno nesigurna. Ono što smo mi u izvješću i u simulaciji napravili je to da mi nismo ništa promijenili. Dakle, Ujedinjena kraljevina zadržava potpuno iste carine i trgovinske zaštitne mehanizme e, i prilikom uvoza i izvoza. Isto smo primijenili i za e, Europsku uniju. Jedno što se mijenja je odnos između 27 članica i Ujedinjene kraljevine. Kako bismo vidjeli taj jedinstveni učinak. Pritom moramo imati na umu da se mnogo toga može dogoditi. Kao što je Jean e, rekao, postoje određene simulacije koje su e, napravljene za druge scenarije i e, potrebna su možda još dva grafička prikaza da biste to vidjeli. Zatim je tu i pitanje i carinskih kvota. To je već postavljeno dosta veliko i nesigurno pitanje. Dakle, mi nismo u našoj simulaciji predvidjeli e, izmjene carinskih kvota, ali u, po tom pitanju će se sasvim sigurno neke stvari događati. Kad je riječ o tome e, gdje će završiti roba koja se više ne izvozi u Jedinu kraljevinu, završiti i vezano uz udaljenost koju prelazi hrana, samo bih htjela izniti neke ideje i intuitivna predviđanja. Ono što u ekonomiji dobro funkcionira i se pokazalo empirijski otpornim je e, gravitacija u, odnosno gravitiranje u trgovini. Dakle, vaša roba će odlaziti u najbliže zemlje i na najveća tržišta. E, doći će do određenog trenja u trgovini. Dakle, ako sam ja, ako ste mi blizu, ja ću u, izvoziti u vas. Ali ako se ipak nalazi tu negdje i veća, puno veća zemlja koja je malo dalje, onda ću radije izvoziti u tu zemlju. Dakle, tu će biti određenog trenja. I doći će isto tako do određenih e, razlika. Neki proizvodi koji su se izvozili u Ujedinjenu kraljevinu će djelomično završiti u 27 članica, a djelomično izvan Europske unije ali u svakom slučaju u izvješću e, ćemo vam moći dati nešto više, e, nešto detaljnijih informacija po tom pitanju. Gospođa Meginis je nešto htjela reći. Dakle, možete li nešto više reći o e, prekidanju lanaca nabave? Možda to nije nešto, ili narušavanju lanaca nabave, možda to nije u vašoj studiji, ali ako možete nešto reći, bilo bi lijepo. lanci nabave su obuhvaćeni na određeni način u studiji, ali ne izravno. Kad je riječ o dijelu s podacima, imamo određeni dio koji se bavi vezama između država članica Europske unije i Ujedinjene kraljevine u pogledu e, međusobno je povezana lanaca e, nabave ili opskrbe. U dijelu simulacije, e, kada smo napravili ovaj scenarij vezan uz VTO, lanci nabave su prisutni, ali oni nisu e, eksplicitno prikazani u ovakvoj vrsti modela. Još jedna razlika je da možemo imati detalje, ali ovdje smo mi razmotrili samo e, srednje, odnosno poluproizvode, e, dakle koje se koriste u procesu proizvodnje i htjeli smo isto tako vidjeti e, kako se organiziraju ti lanci opskrbe, odnosno nabave za pojedine zemlje, ali ne za pojedine sektore. E, najrecentniji modeli se bave upravo time, počinju se baviti time. Nadamo se da ćemo u budućnosti time moći i detaljnije baviti, ali za sada s ovim modelima to nije moguće. Puno vam hvala. A sada mijenjamo temu i naše stručnjake. Hvala vam još jednom. E, treća tema su e, institucionalna pitanja. Kao što sam rekao, imat ćemo zadovoljstvo slušati Elena Matthewsa, poznatog govornika. Dobrodošli, profesore. Imat ćete dvadesetak minuta. Good morning everybody and uh, I have uh, pleasure... Dobro jutro. Evo, zadovoljstvo mi je predstaviti treći od ovih, ova tri dokumenta jutros. Čini mi se da sam išao dosta u detalje, pa se unaprijed ispričavam, no ipak eh, kad je riječ o ovoj temi, detalji su ti koji su važni. Reći ću nešto o glavnoj strukturi i porukama ovog eh, dokumenta. Možda ću neke detalje preskočiti koje su ovdje zapisane, ali će se možda pojaviti u raspravama. E, britanska primjerka je u, u govoru u kući Lancaster e, iznijela, a isto tako kasnije u svim svojim izjavama pred e, House of Commons i u Firenci i tako dalje, rekla da, na, da će Britanija napustiti Carinsku uniju, da će napustiti zajedničko tržište. Čini se da će to biti ambiciozni sporazum o slobodnoj trgovini sa Europskom unijom ali je istaknula i neke mm, osnovne e, smjernice. Imamo naravno i e, izjave Europskog vijeća. U ovoj fazi imamo i dvije rezolucije Europskog parlamenta u kojima je glavna poruka da država koja nije članica i koja nema iste obveze kao i članica Europske unije ne može niti očekivati ista prava. I u tim smjernicama su i faze pregovora, a vidjeli smo i rezultat e, sastanka na vrhu Europskog vijeća prošli mjesec gdje je naznačeno da nije postignuto dovoljni napredak u ključnim pitanjima državljanstva, prava građana, odnosno državljana i i financijska e, nagodba, odnosno pitanja vezana uz financijsku nagodbu i vezana uz irsku granicu. No, daje se signal da pregovarači vijeća i unije zajednički trebaju početi unutarnje pripreme oko europskih stajališta u odnosu na buduće trgovinske odnose, a i takozvane prijelazne aranžmane. U tom svjetlu, ono što ja pokušavam u ovoj studiji je sagledati tri pitanja. Prvo pokušavam utvrditi što je detaljnije moguće, koje su e, trgovinske posljedice britanskog stajališta i načina na koji budući trgovinski odnos može pokušati ublažiti, ja naglašavam tu riječ ublažiti, jer želim naglasiti da neće to biti isti trgovinski odnos sa Ujedinjenom kraljevinom ako Ujedinjena kraljevina ne bude e, članica Europske unije. Nemoguće je replicirati ovakvu trgovinu kakvu danas imamo. No, evo, možemo pokušati ublažiti neke od tih posljedica i ja ovdje sagledavam neke od opcija za to. Drugo, čak i ako postignemo sporazum u pregovorima oko članka 50 što se tiče znači uvjeta povlačenja, ako bude takozvano uredno povlačenje, e, činjenica jest da mi u ožujku 2019. nećemo biti spremni provesti taj ugovor E, tako da obje strane smatram da shvaćaju i prihvaćaju da je potrebna neka vrsta prelaznog aranžmana e, kako bi se izbjegla, izbjegla ta situacija da stojimo na rubu litice. Treći dio studije je zapravo e, pretpostavlja da budemo u situaciji, da ćemo biti u situaciji gdje ćemo imati ili takozvano to uredno povlačenje, ali naravno postoji i scenarij da e, pregovori ne uspiju i da to povlačenje ne bude uredno. E, u tom slučaju postale bi negativne posljedice za poljoprivrednike općenito, za poljoprivrednike u pojedinim zemljama osobito i ako gledam opcije koje su na raspolaganju Europskoj uniji, izneću ih ovdje, znači opcije koje Europska unija ima kako bi ublažila potencijalne gubitke. Idemo sada izravno na implikacije na trgovinu. U slučaju tog e, tvrdog Brexita o kojem se govorilo i u prethodnom predavanju. Prvi najznačajniji element bilo bi ponovno nametanje carinskih davanja na trgovinu e, između Ujedinjene kraljevine i EU27. U odnosu na uvoz iz Ujedinjene kraljevine mi poznajemo e, carinske pristupe koje bi imali e, izvoznici izvoznici Ujedinjene kraljevine. Oni su zadani u, već u pravilima Commonwealtha. Kod nekih roba su te tarife, te carine prilično visoke. Što se tiče e, izvoza, nije još nije još e, jasno koje primjene carine bi se mogle primjenjivati. Ujedinjena kraljevina je naznačila da bi željela replicirati razinu tih takozvanih najviših e, carina koje postoje u EU. Znači da ne bi išli iznad toga no naravno da postoji mogućnost smanjenja tih carina. I znamo da postoje neki e, zagovornici izvan vlade, koji kažu ako Ujedinjena kraljevina e, želi biti taj globalni igrač kakav želi i da bi trebalo čak unilateralno smanjiti te carine na nulu. E, pretpostavka u prethodnoj studiji bila je da te primjenjene carine barem na početku će biti na razini koju Europska unija određuje. E, znači vrlo visoke carine na, carine na trgovinu. E, sljedeće e, je nešto što nazivamo gubitak preferencijalnih trgovinskih transfera. Ujedinjena kraljevina je sad članica Carinske unije tako da na cijene utječe e, činjenica da Ujedinjena kraljevina primjenjuje iste tarife na uvoz kao i druge u Europskoj uniji. A e, dakle kada izvoznici iz Europske unije prodaju na britanskom tržištu imaju zapravo e, preferencijalnu cijenu koja je viša od cijene na svjetskom tržištu jer mi ne bismo u protivnom postizali tu cijenu koju imamo na britanskom tržištu. Postoji dva načina e, za eroziju tih preferencijalnih trgovinskih transfera. Jedno je ako Ujedinjena kraljevina odluči smanjiti te takozvane primijenjene carine. Mi možemo imati E, ugovor o slobodnoj trgovini bez nametanja nužno carina između EU27 i Ujedinjene kraljevine, tako da možemo izbjeći carinske barijere, no Ujedinjena kraljevina i dalje može biti e, manje atraktivno tržište ako smanji svoje vlastite unilateralne carine ispod sadašnje razine. To je jedan od načina na koje bi atraktivnost britanskog tržišta bila smanjena. Drugi bi bio činjenica da ne samo da imamo carine za izvoz u Ujedinjenu kraljevinu u scenariju tvrdog Brexita, i ako Ujedinjena kraljevina zadrži visoke primjenjene carine, no uđe u ugovore o slobodnoj trgovini sa konkurentnim izvoznicima kao što je Australija, Kanada, zemlje Mercosura i tako dalje, tako da u svakom slučaju bi razina cijena na tržištu Ujedinjene kraljevine pala. U tom slučaju bi ne samo imali više carine na izvoz u Ujedinjenu kraljevinu, već e, čak i ako bismo nadvladali e, taj carinski carinsku barijeru, e, cijene bi bile preniske da bi bile atraktivne. S obzirom na reforme u zajedničko za ZPP-u, znači i da su se cijene povećale proteklih godina, to treba uzeti u obzir, no za neke za neka e, rob kao što je perad slično postoji prilično velike volumene. Zatim treće imali bismo troškove e, carinske obrade. E, ti troškovi mogli bi biti minimizirani kroz različite sporazume, ali čak i e, na onim granicama gdje, su, gdje je ta administracija maksimalno smanjena E, kao što je Njemačka, Švicarska ili ne znam prema Norveškoj, svejedno postoji određene postupci koje se provodi od provjere identiteta, određenih drugih provjera, a za poljoprivredne proizvode uvijek postoje i e, troškovi provjere e, regulatorne sukladnosti. Uglavnom, kod proizvoda hrane koji nisu životinskog porijekla obično nema nekih e, zahtjeva za precertificiranje, no za životinske proizvode, posebno za životinske proizvode, Europska unija ima vrlo stroga pravila gdje kao prvo možete unijeti svoj proizvod samo kroz e, ono što zovemo granične e, inspekcijske postoje gdje imate onda laboratorijske i druge laboratorije i druga mjesta gdje se testiraju proizvodi i učestalost tih provjera se naravno utvrđuje zakonodavstvom za mesne proizvode je to zahtjev od 20% provjera a mliječne i proizvode i ribu je čak 50%. Dakle, fizički je potrebno otvoriti kamion i izvršiti provjeru, tako da e, u izostanku nekog sporazuma bilo bi tu značajnih kašnjenja u transportu, osobito kada je riječ o e, životinskim i mliječnim proizvodima između e, EU27 i Ujedinjene kraljevine. Još jedna točka koja ponekad se ne spominje dovoljno jest potencijal e, za e, dodatne troškove cestovnog prijevoza. E, sada postoji takozvana licencija za vožnju unutar cijele Europske unije. Vozači dakle bez nekih posebnih prepreka mogu voziti u cijeloj EU, no ukoliko Ujedinjena kraljevina izaći iz Europske unije bez nekog posebnog ugovora koji se odnosi na ovaj dio, onda bismo imali nešto sličnu situaciju kao što su turski, sa turskim cestovnim prevoznicima koji žele voziti u Europskoj uniji gdje rade na temelju bilateralnih nacionalnih kvota, što znači da sa svakom individualnom zemljom članicom moraju ispregovarati pravo da se određeni broj tih e, kamiona godišnje sa teretom e, dopusti, da se dopusti prolaz kroz zemlju, a to je dodatni element koji otežava trgovinu poljoprivrednih e, proizvoda i prehrambenih proizvoda. Opet je tu i pitanje irske granice koje se stalno naglašava i to s pravom. Irska i jest zemlja koju će Brexit najviše pogoditi. Ovdje su dva pitanja. Jedno je pitanje trgovine preko granice između sjevera i juga gdje postoje značajna kretanja živih životinja šaljemo e, svinje na sjever za naklanje, uvozimo janjad e, isto za klanje, osim toga i mlijeko ide s juga, e, sa sjevera na jug i tako dalje. I pitanje je što će se dogoditi u smislu regulatornih zahtjeva što se tiče kretanja tih proizvoda. To je ključno i jako teško pitanje, pitanje koje se teško može pomiriti sa obvezama i Ujedinjene kraljevine i Europske unije. Sigurno to neće biti ona neka tvrda granica sa fizičkom infrastrukturom na granici. Ali ne radi se samo o irskoj granici već i radi se i o proizvodima koji idu iz Republike Evske na druga tržišta Europske unije. Najjeftiniji put je putem takozvanog ovog mosta, zemaljskog mosta, kontinentalnog mosta koji znači e, ta prevoz traje od Dublina do Debruga preko Dovera, znači 10,5 sati ako bi to išlo eh, slanje, slanjem pošiljke sa juga Irske direktno u Francusku, to bi trajalo barem tri puta više. Znači to nije ekonomski prihvatljiva alternativa, a problem je naravno jest e, da se krećete kroz zemlju koja nije e, članica Europske unije. Ujedinjena kraljevina je najavila da će se pridružiti Europskoj tranzitnoj konvenciji što bi omogućilo da e, ti kamioni prolaze kroz Ujedinjenu kraljevinu, no sve to skupa nije jednostavno. Glavna uprava tak sud e, ima dokument 670 stranica u kojem se objašnjava kako taj, e, ta konvencija o prevozu funkcionira. Dakle, doista tu postoje dodatni troškovi. Postoje naravno i načini da se ti troškovi izbjegnu. Ja u ovom slajdu sažimam određene opcije. Postoji mogućnost carinskog sporazuma. To bi svakako bilo poželjno jer bi olakšalo i trgovinu kroz elektroničke dokumente pred ovlaštene operatore e, no ne bi to opet uklonilo potrebu za carinama, carinskih provjera bi bilo čak i na vrlo jednostavnim granicama kao što su između Sjedinjenih država i Kanade, Norše, Švedske ili Njemačke i Švicarske. Ima, možete imati i zonu slobodne trgovine, to bi također bilo poželjno u smislu e, toga da ne, ne bude carina na trgovinu robom, uključujući poljoprivredno prehrambene proizvode, no to uvodi i druge e, zahtjeve, primjerice pravila o podrijetlu. To mora biti popraćeno pravilima o podrijetlu i ako pogledate e, slobodne trgovinske ugovore koje je Europska unija potpisala, sam sporazum je možda 100 stranica, ali opravila podrijetla su 900 stranica. To je zapravo jako složeno i jako važna pravila da se odluči da li roba koja se izvozi iz određene zemlje, da li je doista i e, ima porijeklo u tom zemlji. Zatim možemo imati FTA+, e, što znači da postoji određena doza regulatorne suradnje. Osim toga, postoje različiti koraci ili razine regulatorne suradnje najjednostavniji, ono o čemu smo govorili u okviru TTIP-a, jest da imate razvinu informacija između regulatornih tijela, znači obvezu da e, se konzultiraju sa regulatornim tijelima druge zemlje ako žele revidirati ili uvesti nova pravila i e, eventualno dati mogućnost e, dionicima iz drugih zemalja da i oni daju svoje mišljenja kod donošenja nove regulative. Razmjena informacija, znači prilično bazična razina. Zatim možete imati i uzajamno priznanje. To nije ono što imamo na zajedničkom tržištu, ali to znači da bismo priznali e, tijela za ovjeravanje treće zemlje da e, ta ovjera, znači da proizvod koji se e, izvozi ispunjava propis Europske unije. Mi imamo naravno takve režime, osobito u odnosu na e, životinske proizvode, agencija za prehranu i veterinarska agencija utvrđuje takve stvari u Brazilu, u trećim zemljama i mi prihvaćamo onda te veterinarske potvrde koje osigurava e, službena agencija. To je opet e, nešto što olakšava trgovinu, no to ne znači da te zemlje moraju imati istu regulativu. Proizvodi koje se izvoze e, trebaju biti potvrđeni da ispunjavaju naše propise. Zatim imate takozvanu regulatornu ekvivalentnost i na kraju usklađenost. Usklađenost je kada dvije države se dogovore da im zakonodavstvo ostaje potpuno isto. E, to imamo primjerice sa e, Ukrajinom za neke industrijske proizvode, a regulatorna ekvivalentnost je nešto što se traži u okviru VTO-a, sanitarni i fitosanitarni sporazumi, recimo to znači kad se dvije zemlje usuglase da će zakonodavstvo i način provedbe tog zakonodavstva značiti da postižu iste ciljeve sa sigurnošću hrane, iako mjere da se to ostvari mogu biti različite. Pritom je važno naglasiti da imamo te sporazume o regulatornoj ekvivalentnosti osim e, zemalja Europske ekonomske zone i Švicarske, koja je zapravo usvojila naša ki, tako da je tu zapravo postoji zakonodavno usklađenje, a ne ekvivalentnost, ali ekvivalentnost imamo sa Novim Zelandom i to od 2015 otkada priznajemo široki raspon životinskih proizvoda e, i Novi Zeland zapravo ima mjere koje su ekvivalentne onome što tražimo u Europskoj uniji, no Novi Zeland i dalje mora eh, proći kroz eh, eh, granične provjere, iako su te provjere manje. Evo, upozoravaju me da me već vrijeme pri kraju, možda. Da kažem nešto o pitanju tranzicije, a to je zapravo glavna stvar ovog, ovog dokumenta. Imamo nedostatak pripremljenosti e, carinskih i drugih tijela, e, zatim imamo e, nedostatak znanja samih poduzeća i začepljenost, odnosno neprenatrpanost luka. Ja u tom smislu imam tri opcije. E, prva i najočitija opcija je da Ujedinjena kraljevina ostane dijelom Europske unije dok e, pregovaramo o e, tim budućim trgovinskim odnosima. To bi se moglo učiniti ili na način da se dogovori taj ugovor o povlačenju prije ožujka 2019. i da se onda povlačenje definira kao neki budući datum. Na to postoje prigovori britanske strane jer to ispada da vlada ne osigurava Brexit, ali problem je i na europskoj strani jer bismo i dalje imali e, tog e, neobičnog ili čurnog člana, primjerice na europskim izborima za Europski parlament 2019. a i njih kao nekoga ko će su odlučivati u sljedećem višegodišnjem financijskom okviru. A europske vijeće i Ujedinjene kraljevina u, opciji 1b se mogu dogovoriti produljiti razdoblje pregovora. Znači, u tim slučajevima produljujemo trgovinu jer je Ujedinjena kraljevina i dalje član. Druga opcija je da Ujedinjena kraljevina napusti Evropsku uniju, kao što je najavila u ožujku 2019 a e, istovremeno ako nađemo načina da produljimo europski aki u nekom razdoblju nakon ožujka 2018. Kako bismo to učinili je pitanje za znanstvenike možda na način da se Ujedinjena kraljevina pridruži europskom ekonomskom području što povlači svoje probleme ako želimo trgovinu na istim osnovama, Ujedinjena kraljevina trebala bi imati barem privremenu carinsku uniju, a osim toga e, pod pitanje i poljoprivrede, znači to je dosta, dosta e, nezgodno pitanje, a dalje se postavlja pitanje da li je moguće zakomplicirati već sada kompliciran proces pregovora te da se možda u sljedećih 18 mjeseci ispregovara o nekom drugom tranzicijskom aranžmanu. Što se tiče pitanja koje je potrebno pojasniti, mislim da ovaj odbor, čime se treba pozabaviti, je pitanje hoćemo li e, omogućiti slobodnu trgovinu s Ujedinjenom kraljevinom za prehrambene proizvode za vrijeme tranzicije i da li bi to značilo da Ujedinjena kraljevina ostane članica u ZPP-u u tom razdoblju ili će imati neku svoju e, vlastitu poljoprivrednu politiku nakon 2019. Tu je i međunarodna dimenzija. Nemam vremena u to ulaziti sada. Možda da zaključim i da kažem da ako bi se dogodilo onaj najgori, najgori rezultat, e, to bi imalo negativne posljedice za poljoprivredne proizvode, jer bi dosta tog izvoza e, bilo preusmjereno na europsko tržište. Pretpostavlja se da bi se prodavalo po nižim cijenama u završnom poglavlju ove studije bavim se dvijem, sa e, dva, pitanja. Znači, prvo je zaštita dohotka poljoprivrednika kratkoročno. Europska unija ima dosta iskustva zadnjih nekoliko godina sa upravljanjem krizama u poljoprivrednom sektoru nakon ruskog embarga, a i nakon krize sa mlijekom. To nije ništa novo, ovo je samo objedinjavanje mjera koje su već uvedene, za koje znamo da su na raspolaganju i koje možemo koristiti u scenariju na post Brexita. No, eh, ono što je važno jest da ovo sigurno neće biti privremena ciklična stvar. Ne, to će biti strukturna promjena i mi moramo podržati poljoprivrednike u toj prilagodbi jer će strukturno ovo biti drugačija situacija. Kada govorimo kakva bi to bila pomoć e, u prilagodbi, znači više korištenje financijskih instrumenata, e, osnažena politika promičbe i poboljšanje pristup e, tržištima trećih zemalja. Hvala. Hvala lijepa na ovom izlaganju. govorili ste malo dulje nego što smo očekivali. Prvo dam riječ gospodinu De Castro. Profesor postavlja pitanje profesoru. E, htio sam zahvaliti e, gospodinu Matthewsu i svim e, stručnjacima koji su nam dali o prikaz ovih zanimljivih studija. Dok idemo dalje, dok gledamo na moguće učinke Brexita, E, gledamo kako tragični ti učinci mogu biti. To će, e, ti će se učinci osjećati e, na mnogim područjima, pogodit će europske građane, kao što je već rečeno mm, 7% izvoza iz e, zemalja Europske unije ide u Veliku Britaniju, a 46% e, izvoza Velik Ujedinjene kraljevine ide u zemlje Europske unije. Prema tome učinak će biti e, mnogo veći od političke volje, ići će iznad toga. Većina pitanja su političke pri prirode. Ne znam da li naši tehnički stručnjaci na, mogu na to odgovoriti. E, ne radi se samo o sporazumima koje će e, Ujedinjena kraljevina morati potpisati s e, e, trećim zemljama. Ona će morati ponovno ispregovarati sve sporazume Europske unije a mnogi aspekti standarda, kvalitete i tako dalje e, životinskog zdravlja će biti dio tih e, pregovora. Mm, to neće biti e, laka zadaća. Moje provokativno pitanje gospodinu Matthewsu, kolegi, može li Ujedinjena kraljevina biti pristupna točka za proizvode koji sada teško ulaze u Europsku uniju jer neće trebati imati te sve e, kvalitete standarde kvalitete koje imamo u sporazumu recimo sa Kanadom. To je prijetnja koja nam predstoji. E, gospođa Aguilera ima dvije minute. E, hvala lijepa što ste mi dali riječ. Ova je tema zaista zanimljiva. E, ne znam, hoće li netko drugi još nešto reći? Gospodin Agnju ima riječ. Hvala lijepa za na ovoj odličnoj prezentaciji sa vrlo pragmatičnim razmišljanjima. Vi ste rekli da e, e, Ujedinjena kraljevina ima dve opcije za budućnost, e, pojednostavljenje ili partnerstvo. Oni imaju već partnerstvo na otoku Man. To već postoji. I još jedna zanimljiva točka o kojoj nismo govorili. E, e, e, Velika Britanija će sada imati carinske pristojbe iz drugih iz trećih zemalja. O financijskom učinku toga se nije govorilo. Troškovi carinske obrade su značajni. Prije kad sam prelazio preko e, rijeke Temze morao sam se zaustaviti na naplatnoj kućici, platiti sada je to automatizam. E, stvari se mogu glatko urediti. Možemo logički braniti e, tranzicijski period ako znamo što će se dogoditi na kraju tog perioda. S druge strane to se može koristiti e, jednostavno za produljenje britanskog e, članstva za budućnost. Nekom je rekao Stuart, e, ništa nije stalnije od privremenih mjera. Gospodin Andriju ima riječ. Hvala predsjedniče. Moramo bili, biti e, budni kad imamo prijelezno e, razdoblje koje traje. E, to je važno. Međutim, ono što mi moramo reformirati ZPP, a imamo rokove za to. Nije bilo jasno u prezentaciji E, kako to možemo učiniti sa svim ovim točkama koje se spomenuli kod e, e, višegodišnjeg financijskog okvira imamo obavezi to pitanje još nije riješeno. rješeno u, u poljoprivredi mi tražimo srednje i dugoročne perspektive ja bih za e, reformu ZPP-a tražio razdoblje od deset godina sa ocjenom u polovremenu. E, trebamo naravno i e, ocjenu korištenja fondova za poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj kratkoročni programi su mogući, ali ako želimo uh, imati viziju od sedam ili deset godina, to moramo srediti prije Brexita. To se pitanje po, uvijek ponovno postavlja. Uh, zahvaljujem gospodinu Matthewsu na odličnoj prezentaciji. Ja bih ga slušao i cijeli sat jer nam je dao mnogo informacija. Što se tiče E, e, toga ka, kamo će ići naš sir ako ne ide u Britaniju. Ako netko strastveno voli čedar, e, sir čedar, mi smo kad smo se preselili u Europu dvije smo godine tražili dobar čedar sir. Ali, ali u Francuskoj se ne jede mnogo čedar sira. Hoćemo li možda se prebaciti oni koji su volili čedar na, na bri. Jedno političko pitanje. Mi se oslanjemo na solidarnost. E, htio bih za, e, zahvaliti e, zastupnicima Irske i drugim zastupnicima da su došli ovamo. Solidarnost nam mora biti važnija nego išta drugo gdje je solidarnost od drugih zemalja ovdje? E, ovo je najvažniji sastanak o Brexitu u ovom odboru. E, nemamo predstavnika e, nizozemske. Kako ćemo pomoć dobiti? Oni nisu čak ni ovdje. E, oni moraju saslušati argumente i to prenijeti svoje vladi, a to ne mogu učiniti jer nisu ovdje. Gdje je solidarnost? Zahvaljujem onima koji su došli i koji zastupaju solidarnost. E, gdje su ljudi koji mogu razgovarati s vladama i utjecati na njih? Hvala predsjedniče. Jedno pitanje profesore Matthews spomenule se strukturne promjene. Koje će to promjene biti zbog Brexita u europskoj poljoprivredi? Koja su vaša razmišljanja o tome? Gospođa Karnbach. E, srdačno zahvaljujem na ovome pridružujem se kolegi Flanaganu, možda nisam dovoljno dobro slušala, ima li šanse, e, da li se e, te studije, e, da li će se one saslušati i na odboru za proračun? Mislim da je jako važno i da i taj odbor dobije te vrijedne informacije. Oni moraju imati ista saznanja. To je važno. E, e, predsjednik e, odbora za proračun je zamjenik član ovog odbora, pa ga uvijek možemo zamoliti da dođe na naše sastanke. Imate šest minuta, profesore, da odgovorite na ove primjede. E, nadam se da će naći naši fantastični prevodioci nam pokloniti pet minuta. Izvolite, profesore. E, mislim da ću biti bržino u svom izlaganju. Imam četiri stvari o kojima trebam govoriti. De Castro, da li e, Ujedinjena kraljevina može biti stražnja vrata za neke proizvode? Mnogo toga ovisi o kontekstu u kojem se to događa ako e, Ujedinjena kraljevina ostaje, ostane e, za vrijeme tranzicijskog perioda i poštiva evropski aki, onda ne trebamo brinuti, ali ako se to ne dogodi, onda jedna stvar kad govorimo o hrani u, u, Europi imamo e, strogi sustav um, sljedivosti. E, e, inspektori ne gledaju samo roba, robu koja prelazi granice, već gledaju i obradu i prodajna mjesta. E, ako nešto uđe u Ujedinjenu kraljevinu preko sporazuma o slobodnoj trgovini, može li se onda ta roba prodavati na supermarketima ne samo u Irskoj već i u drugim europskim zemljama. Radi se o tome koliko vjerujemo, vjerujemo našem e, sustavu sljedivosti. E, još jedna stvar, e, tehnička, tehnički problem. Vrlo dobra studija o posljedicama na proračun E, govorili ste o carinskim pristojbama i dohodku od toga. E, e, Ujedinjena kraljevina će zarađivati na carinskim pristojbima iz trećih zemalja, a to se više neće preljevati u europski proračun. E, gospodin Andrej je pitao o vezi između tranzicijskog perioda i i e, pregovorima o ZPP-u i e, višegodišnjem financijskom okviru. E, mi sada ćemo o tome pregovarati u svibnju sljedeće godine, pa moramo vidjeti gdje smo u tim e, pregovorima. Jesu li financijski elementi e, pojašnjeni ili trebamo još rasprava? Mnogo zemalja neće htjeti e, sudjelovati u tim pregovorima ako je situacija sa Ujedinjenom kraljevinom još nejasna. Situacija je jako mutna Gospodin Flanagan je pitao o, nešto pitao o siru cheddar. To će biti značajan e, problem za irske proizvođače jer se taj sir ne jede toliko u Europi. Jedna stvar o, kojem, o kojoj govorim u studiji, vidite u novinama izvještaje o zajedničkom pristupu E, e, nastupu e, Evropske unije i VTO-a i Velike Britanije pred VTO-om. Ako podijelimo kvote trećih zemalja, to ne uzima u obzir tokove unutar, trgovinske tokove unutar Evropske unije postavio sam pitanje e, da li u tim e, razgovorima e, moramo uzeti u obzir najgori scenarij. Ako imamo sporazum o slobodnoj trgovini možemo još uvijek izvoziti naš čedar u Britaniju. A što se tiče planova VTO-a, to je važna točka. E, strukturne promjerne, gospođa Maginis je postavila to pitanje, tu imamo dvije komponente. Najvažnija komponenta je strukturne promjene na tržištu. E, irski e, izvoznici oni će imati te dodatne barijere za izvoz u, Britaniju. oni će trebati pomoć pri tome pri izvozu ne samo u Britaniju već i u e, treće zemlje. Tržišta će biti prva. E, e, strukturne će se promjene dogoditi i u proizvodnji. Tu će najviše trpjeti goveđe mese. Treba, ćemo prilagodbe i na, u sektoru poljoprivrednih dobara. Hvala lijepa. E, uspjeli smo završiti na vrijeme. Hvala vam e, lijepa. Zahvaljujem svim stručnjacima na odličnim prezentacijama. Mislim da ćemo se tim temama vraćati i u e, kasnim fazama pregovora to je samo jedna od mnogih e, rasprava koje nas očekuje. Vratit ćemo se ovim e, područjima jer mnoge stvari još nisu razjašnjene. Ne želim reći e, zbogom, već doviđenja. Nastavit ćemo ovu suradnju koja je dobrodošla za obje strane. I kao što je uobjačajeno u pregovorima, morat ćemo poštivati, uzemno poštivati stajališta. Moramo biti spremni na kompromise. Ne radi se o gubitnicima i pobjednicima. Rješenje mora biti pošteno za obje strane a to je teško zamisliti u ovom trenutku, ali mi smo odlučni da na tome radimo i da uspijemo. Hvala vam lijepa još jednom. E, vidimo se opet u Strasburu 13. ovog mjeseca u 7 sati i 22. ovog mjeseca u prijepodne i popodne. 23. i 29. ovog mjeseca imamo sastanke. Povjerenik Hogan će nam predstaviti e, komunikaciju e, e, ili izjavu Europske komisije. Neću govoriti o prosincu, premda imamo zakazane sastanke i za prosinac. Zahvaljujem svima. Zahvaljujem stručnjacima. E, ovo je bila e, rasprava koja nas je zaista obogatila. Želim vam ugodno popodne. Zaključujem sastanak.